Buon pomeriggio, credo che possiamo... Dobar dan, mislim da možemo krenuti s popodnevnim dijelom sastanka. E, malo nas je, ali ostali kolege će nam se pridružiti i ovaj dan je prilično dugačak. Započinjemo sa vrlo važnom temom. A s nama je gospodin direktor Viola i gospodin Viland iz opće uprave Connect. Vrlo nam je drago što možemo sudjelovati govoriti o pokretanju platforme Wi-Fi for you. Pokretanje se održalo jučer. To znamo zato što smo aktivno sudjelovali s kolegom Zorinjom i svima vama. Smatramo da je ovo vrlo važan program. to kažem iz vlastitog iskustva, mislim da se slažete sa mnom. Izazvao veliki interes lokalnih zajednica koje nam šalju zahtjeve, pitanja E, pitaju se kako će se to sve dalje razvijati i mislim da je uspjeh bio prilično velik, već jučer kod same prezentacije platforme. Mnogi žele sudjelovati i koristiti tu platformu. Možemo samo biti vrlo sretni zbog toga, zbog ovog programa i zbog uspješne prezentacije. Mi želimo sudjelovati u ovom pokretanju u svojstvu Europskog parlamenta. Zahvaljujem ne samo na ovom programu, nego za njegovu cjelokupnu djelatnost. Zahvaljujem gospodinu Violi. Imate desetak minuta na raspolaganju kako biste nam rekli sve što se radi, kako bi se na najbolji mogući način proveo u praksu ovaj projekt. Hvala, predsjedavajuća. Dame i gospodo, za mene i kolege je zadovoljstvo što smo danas ovdje s vama kako bismo govorili o stvarnosti, jer do sada smo govorili o pokretanju ovog važnog programa, a sada je taj pokret, program pokrenut. Da, na samom početku kažem da smo jučer pokrenuli tu platformu. Prvoga dana imali smo 1200 registriranih općina, a danas tražio sam podatke prije što sam došao vamo. imao sam 4200 e, upisanih e, općina. U Europi imamo 88 tisuća općina, a dakle u svemu 24 sata registriralo se čak 5% europskih općina. To pokazuje da je odgovor prilično snažan i od samog e, dan, prvoga dana dobili smo veliku podršku za ovaj projekt. U prošlosti su neki govorili da to neće biti uspjeh, da to nije potrebno i da se ljudi neće zanimati za to. Ipak 4200 e, općina u 24 sata, 1500 e, provajdera E, bežičnog, bežične povezivosti. Zahvaljujem Europskom parlamentu, odboru ITRE, izvjestitelju na odrađenom poslu. I moram reći da nam je trebalo nešto malo više vremena da uspostavimo ovaj portal u odnosu na predviđeno, zato što je to bio prvi put da je komisija organizirala takvo što. E, nikad nismo nešto organizirali kako bismo e, dijelili bespovratna sredstva lokalnim e, jedinicama, a u ovom slučaju se radi o voucherima, tako da smo trebali prilagoditi čitav proces. Započeli smo u studenome, tada smo imali izmjenu uredbe o CEF-u, instrumentu za povezivanje Europe. Nakon toga su kolege pogotovo oni iz odbora za proračun i informatiku, uspostavili ovaj projekt. A sada smo spremni za nastavak. Još nešto što želim reći je sljedeće. Sustav će se razvijati, imat ćemo sve više usluga koje će se pružati više funkcionalnosti. I kad budemo riješili ovo pitanje obraćanja e, općinama vezano uz proračun, a sada to činimo u okvirima 120 milijuna eura koji su dodijeljeni u sklopu financijskog okvira ovome projektu Wi-Fi for Europe. E, svakako ćemo se pozabaviti sljedećim financijskim okvirom. Pokušat ćemo e, proširiti ovo iskustvo na temelju povratnih informacija e, vas na političkoj razini i lokalnih zajednica. Predsjedavajuća, ako mi dozvolite, sad bih pokazao kratak video uradak. Uh, Hvala. Mislim da je slika vrijedi tisuću riječi. Evo, na samom kraju želim reći, uzevši u obzir ono što se događalo ovih dana, da je ova mreža Wi-Fi for you nešto što stvarno poštuje građane. Građani i ne plaćaju ništa, a njihovi podaci su sigurni zato što u tome sudjeluje, sudjeluju javne vlasti, to ne smijemo zaboraviti. Što se tiče povratnih informacija udruga dionika, to je nešto što jako cijenimo i cijenit ćemo. Bilo bi lijepo se povezati s nacionalnim inicijativama za bežične mreže Raz, dijalog smo započeli sa Portugalom i Italijom, a i u Njemačkoj i u drugim dijelovima Europi pokazali su interes e, za sudjelovanje u ovakvom dijalogu. 120 milijuna je iznos kojim smo stvorili povezivost i zajednicu koja poštuje e, prava pojedinaca. Ne znam, želite li da nešto kažem o provedbi, da to uradi kolega zapravo? Da, izvolite onda. Gospodin Velan, direktor eh, koji je odgovoran za bežičnu mrežu. Hvala. Poštovana predsjedavajuća, dame i gospodo, neću ponavljati ono što je rečeno i prikazano, ali mi smo se koncentrirali na nekoliko točaka vezano uz provedbu proteklih nekoliko mjeseci. Htjeli smo da sve teče onako glatko kako ste vidjeli u videu. E, mnogi su se gradonačelnici e, smješkali u video uradku, A jučer smo imali predregistraciju Time smo pripremili jednostavnu aplikaciju i e, molbu možete podastati 15. svibnja. Tomu smo se dosta posvetili, e, vremenski, intelektualno gledano. Mislim da je ovaj sustav prilično efikasan i želimo osigurati nešto što je jako važno za parlament, a imamo sustav e, tko prvi njemu djevojka, što znači da je e, zemljopisna distribucija prilično široka u dodjeli vaučera. E, želimo osigurati minimalni broj vouchera po državi članici, 15, a kao drugo želimo osigurati maksimum, to znači da nijedna država članica u ovom krugu može dobiti više od 8% vouchera. To smo napravili kako bismo osigurali da nemamo prekomjernu koncentraciju prednosti ovoga programa u bilo kojoj državi članici, nego da dođemo do onoga što je opisano u video uratku, a to je bežična mreža za građane Europe. Najvažniji dio ovog projekta bit će kad budemo imali e, potpuno osposobljen roaming unutar ove mreže između partnera, to je spomenuo Roberto. To će biti kompleksnije pitanje e, za naše IT stručnjake. Ali očekujemo da će se to uskoro provesti, barem tijekom sljedeće godine. U ovom trenutku imat ćemo e, prvu rundu dodjele vouchera, a nakon toga će doći do efektivne instalacije i korištenja na terenu. Imamo proračun koji će nam omogućiti od 6 do 8 tisuća zajednica koje će ući u taj projekt u 24 sata e, smo već mogli potrošiti pola od toga proračuna, ali imamo i distribucijski ključ na temelju zemljopisnog kriterija, to sam već spomenuo. I mi znamo što je parlament htio i kako je izglasao ovaj dokument i kako je bio njegov stav tijekom pregovora. Hvala. Jako nam je drago zbog uspjeha ove inicijative i nadamo se da će poprimiti i veće e, dimenzije. Kolegi Zurinju dajem odmah riječ. On je bio vrlo aktivan izvjestitelj u ovom dosjeu, a nakon toga će govoriti koordinatori. Hvala. Dobar dan svima. Jučer je trebao biti stvarno sretan dan za one koji su kao ja bili uključeni u ovakvu važnu inicijativu, a ja sam bio izvjestitelj. Moji su osjećaji nešto pomiješani. Reći ću zašto. Mi svi znamo koja je simbolička i politička važnost ove inicijative. A ako netko ima dvojbe, onda 4200 e, e, općina koje su se pridružile projekti u samo 24 sata sigurno su uklonile bilo koju sumnju u ovaj projekt. Brzina je prilično velika a zahvaljujem svim onima koji su sudjelovali u ovom projektu kako bismo došli tako brzo do donošenja E, konačnog dokumenta. Imali smo trijalog, komisija i vijeće i naš e, kolega Buzek sudjelovali su vrlo intenzivno u trijalogu u kojem smo došli do kreativnih rješenja. U samo jednom trijalogu riješili smo ono što se činilo nemogućim e, na temelju mišljenja nekih. Međutim, e, stvorili smo velika očekivanja u lokalnim zajednicama. Bili smo rekli da ćemo olakšati pristup na pragmatičan način, na jednostavan način, kroz vouchere koji su se trebali dodijeliti vrlo brzo. Ali za čemu je služilo imati 18 mjeseci sa instalacijom koja je vrijedna 15.000 eura. E, tu logiku neki ne mogu razumjeti jer u 18 mjeseci tehnologija se može potpuno promijeniti. Umeđu vremenu vidjeli smo da treba 15.000 eura, ne 20.000 kao što je bilo predviđeno u početku. Htjeli smo jedinicama lokalne samouprave dozvoliti da se E, registriraju unutar sustava, jedinstvenog sustava autentifikacije kako bi mogli pristupiti portalu za e, ulazak u sustav. To smo vidjeli u video uratku. Ali ono što stvarno postoji je samo portal. Još uvijek nemamo autentifikaciju. Portal se još uvijek e, zapravo ne koristi na praktičan način. Jako mi je drago, zato što je krenula faza registracije. Fantastično je to što već 4200 općina već jest registrirano. Ali imajmo na umu to da ovo nije program za pristupanje, nego program za financiranje pristupanja kroz jedinstvenu autentifikaciju E, kroz jedinstvenu točku pristupanja. Moramo um, imati na umu da postoje lokalne različitosti. U ovom videu je sve lijepo i jasno, ali sad to moramo provesti u praksi. Ne možemo razočarati e, one koji nešto očekuju od toga. Veliki izazov pred nama i mi smo marljivo radili do sada. Trebamo više resursa. U mojoj državi u fazi reprogramiranja neki programi strukturalnih fondova su dodijelili sredstva za ovaj program, a u mojoj državi imamo mnoge bežične e, veze koje se žele sada povezati s ovim sustavom. I zato moramo sada e, raditi s brzinom 5G, a ne s brzinom s kojom smo do sada radili. Znam da je to teško i to govorim upravo onima koji su najmarljivije radili i to je problem. Ali ne bih se osjećao ugodno kad ne bih to sad rekao. Hvala i još jednom čestitam na postignutim rezultatima. Hvala, hvala kolegi Zorinjo koji je vrlo jasno izlagao, ali i iskreno. Riječ sada dajem klubovima u ime Europske pučke stranke. Riječ ima Kolega Boni. Hvala, hvala komisiji, hvala na ovoj inicijativi, zato što je mislim da je ona pokrenuta. Zahvaljujem eh, kolegi Zorinju koji je izvjestitelj za ovo pitanje. Razgovarali smo o raznim rješenjima i o pojednostavljenju rješenja kako bi sve bilo pristupačnije općinama, odnosno lokalnoj razini. Zahvaljujem na ovoj fantastičnoj polaznoj točki Općine su iskazale interes za sudjelovanje u ovom projektu i ovom programu. Interes je stvarno impresivan. Zahvaljujem na svim informacijama koje smo dobili o ovom projektu. Zahvaljujem i na ovom kratkom filmu. Promocija je vrlo dobra. Imam sada dva pitanja. Prvo, kako možemo procijeniti provedbu ovih projekata? Kad istekne vrijeme za provedbu, jer ne znamo dovoljno o provedbi, ne znamo dovoljno o tehničkim parametrima i o tome kako bi ponašanje ljudi se moglo promijeniti, odnosno njihova spremnost da koriste internet na javnim mjestima u raznim europskim općinama. Drugo pitanje vezano je uz buduće aktivnosti. Imamo 120 milijuna eura za ovaj projekt ali sada raspravljamo o digitalnim pitanjima u budućem e, financijskom okviru za Europsku uniju i mislim da bi trebalo pokrenuti stvari jer mi sada privlačimo jedinice lokalne samouprave vučemo ih za rukav da prihvate nešto novo, da građanima daju nove mogućnosti i kao što je kolega rekao, u budućnosti ćemo raspravljati o tehničkim parametrima za 5G na javnom mjestu. Dakle, kako je, je europsko stajalište i kako mi iz Europskog parlamenta možemo poduprijeti ove inicijative kad govorimo o budućnosti europskog proračuna? Hvala. Hvala kolegi Boni. Riječ ima Teresa Griffin. Uh, thank you, um, Hvala. Ovo je zbilja prekrasan e, projekt, izuzetno kvalitet. Ako vidite reakciju građana u trenutku kad smo znači ukinule ove dodatne e, troškove roaminga onda znamo da su oni entuzijastični za ovakve projekte. Mogu reći da preko 4000 prijava to je zbilja dobro postignuće, jako dobro postignuće. A isto tako imate poveznicu i na i e zdravlje. Ključno je da imamo znači e, ljude koji su dugo bolesni, koji imaju pristupe e, medicinskim e, službama i moramo u svakom slučaju e, prekinuti sa tom razdjeljenošću u društvu oni koji imaju pristup e, ili nemaju što se tiče ovih ruralnih zajednica siromašnih zajednica da li isto tako imamo procjenu toga od koje je unutra a tko je izvan ovog sustava, da li također e, imamo i procjene što se tiče ovog pitanja resursa, neki su o tome već govorili, da isto tako osiguravamo proračun za to, da li imamo znači također podršku e, koja e, osigurava da imamo i dovoljne financijska i ljudska sredstva. Što se tiče samog pristupa, mislim da moramo prije svega imati internet za ljude, internet za sve, ne samo internet stvari. To je zbilja e, ključna stvar i kao kolos pitam se, e, zbilja imam zabrinutosti što se tiče ove provedbene faze. Hvala. Hvala Tereza na ovim primjećivanjima. Gospodin Telička u ime kluba zastupnika Aldeja, izvolite. Hvala gospođo predsjednica, hvala na ovim prezentacijama. Hvala na ovim zadnjim informacijama vezano uz aktualnu situaciju. Mi se mm, veselimo što je ovo konačno pokrenuto. To je trajalo malo duže nego što smo željeli. Naravno nije samo komisija za to odgovorna, ali to je činjenica. Što se tiče više od 4000 E, prijava, to je zbilja dobra i lijepa brojka i to u svakom slučaju pokazuje koliko je ova inicijativa dobra i važna. No, to također znači da sa brojem vouchera koje možemo dobiti, imat ćemo tisuće e, lokalnih zajednica i općina koje će biti razočarane općine i lokalne zajednice e, će biti uvjerene da imaju najbolje razloge i da se kandidiraju i da dobiju pristupa, a na kraju ga neće dobiti. Prvo, moramo e, izvući neke rezultate, e, neke pouke što se tiče samih rezultata. Da, govorimo o sredstvima, no postavljamo si pitanje kakvu će to razliku napraviti u trenutku kad budemo procjenjivali provedbu, molimo da se također ponovno obradite odboru vezanu uz sve te podatke. Mnogi su bili, mnogi su okljevali, a ja i drugi su govorili da to može biti impetus, znači pokretač da se promijeni način gledanja na stvarino, isto tako gledanja na digitalne tehnologije. To može biti samo potica, ali ne možemo mi u svakom slučaju se E, miješati ono što se događa na nivou država članica. Trebamo u svakom slučaju analizirati stvari. To je uloga komisije, ne samo pokrenuti projekt, nego i vidjeti poslije procijeniti kakav je e, utjecaj, vidjeti kako, na primjer, gledaju na to, na primjer lokalne zajednice koje su dobile pristup ili nisu dobile pristup. Evo, mi jednostavno e, želimo vidjeti sve te informacije jer inače nećemo imati dodatnu vrijednost. Da, ono što, e, što se tiče roaminga, roaming se može napraviti na europskoj razini, no ovo se radi prije svega na nacionalnoj i lokalnoj razini. E, moramo isto tako e, vidjeti kako će se to biti e, uključeno u budući VFO. Trebamo vidjeti da li ako je znači, pokretačka snaga dobra i ako je uspjeh dobar i ako nam kažete da imamo tu dodatnu vrijednost na europskoj razini, onda možemo pokrenuti cijelu raspravu. Da ono što je meni važno je e, razlika koju čine upravo e, i ta dodjeljena sredstva i e, isto tako broj prijava. Naravno, ovaj projekt je važan, mi vam želimo puno sreće u svemu ovome, ali u svakom slučaju moramo vidjeti kako će se situacija razvijati. Grazie, grazie. Eh, parola Hvala. Riječ ima kolega Silikiotis, izvolite. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εκπρόσωπους της Κομισιόν. Želio bih zahvaliti predstavnicima komisije. Ovo je zbilja dobar projekt i vidimo da je početak jako obećavajući. Zahvaljujem također i gospodinu Zorinju na riječima. Naš klub podržava ovu inicijativu bežičnog interneta, no za nas prioritet je, je da se pomognu regije ili države članice koje su manje razvijene, granična područja, planinska područja, otoke, manje pristupačne regije. Jer to sve to košta. Neke općine same mogu platiti za takav bežični internet. Zbog toga molim vas da nam objasnite kako ćete osigurati da e, vaša financijska sredstva se e, razdijele uravnoteđeno što se tiče teritorija. Važno je da sva područja i sve regije mogu imati koristi od ovoga. Govorili ste od 4000 prijava, više od 4000 prijava. Da li to dolazi iz, da li imamo prijave iz svih država članica? Drugo, nešto što se često e, pojavljuje u raspravama, a tiče se regulacije vezano uz taj sustav ko prvi njemu djevojka. Mm, trebamo u tom smislu biti sigurni da ista pravila vrijede za sve što ste napravili e, u informiranju svih lokalnih e, uprava i općina kako bi im pružili pomoć i podršku neki možda ne mogu početi potreban pripremni rad za prijavljivanje. Hoćete li svima pomoći u toj prijavi? Hvala, riječ ima kolega Marten, izvolite. Imam zbilja jedno osnovno jednostavno pitanje u svakom slučaju. Drago mi je što na kraju e, europski građani mogu imati pristup e, digitalnoj obuci, no postavljam si pitanje javnog e, zdravlja. Morat ćemo sigurno tu postaviti dodatne mhm. odašiljače, mitere. kakvo je to pi tu sad kako ćemo riješiti to pitanje u tom smislu, pitanja ljudskog zdravlja. Hvala, ako nema drugih javljana za riječ, dala bih sada riječ gospodinu Violi, gospodinu Willandu. I želim još nešto dodati osobno. E, moram reći da cijenimo sve što je do sada učinjeno. Ovaj odbor cijeni lijepe i dobre stvari, ali ne zadovoljava se time, želi ih još poboljšati i ispraviti male kritične točke kako bismo postigli što bolje rezultate. Dakle, očekujemo odgovore koje će uzeti u obzir ovaj naš stav. Gospođo predsjednice, prije svega zahvaljujem svi svima i svim zastupnicima koji su uzeli riječ. Ja ću pokušati e, po redu odgovoriti na pitanja. Prvo, izvjestitelj gospodin Zorinjo e, je postavio e, znači cijeli niz pitanja, a ja moram reći da smo mi zadivljeni njegovom motivacijom i angažmanom i tako dalje. Da, imali smo ovaj sporazum u lipnju, a nakon toga imamo isto tako i ovu objavu o e, potrošnji novca, ona je bila tek u studenom i to nismo mogli promijeniti. Druga stvar, trebamo imati na umu da se ne radi samo o portalu. Imamo znači sad portal, ali imali smo cijeli sustav koji je osmišljen za znači registriranje, za registriranje vouchera, za isto tako prijavu za natječaje i tako dalje. To je zbilja jedan široki, dosta komplicirani sustav. Mi smo željeli da se to e, obavi u dva mjeseca, ali složenost je bila prevelika. No, koja dobra vijest da to sada postoji i to sad možemo napraviti za puno e, općina. Pitanje je naravno proračuna, no sustav je uspostavljen i napor e, koji smo uložili predstavlja ulaganje za budućnost. Što se tiče ovih 18 mjeseci, to je maksimalno razdavlje za e, implementaciju e, bežičnog intereta. Ako određena općina nije pripremljena da provede i isto tako uvede taj sustav, onda mi želimo toj općini dati malo e, više vremena, no ako su oni spremni instalirati to sve u jedan tjedan, mogu dobiti e, voucher i to provesti u svakom slučaju u roku od tjedan dana. Drugi element koji je izuzetno važan i koji je povezan sa načinom na koji želimo da sustav e, funkcionira je vezano uz znači to znači premještanje bežičnog interneta. To će znači biti moguće od prvog dana. Mi smo u početku sustav učinili jednostavnim jer nismo ga željeli na početku učiniti previše složenim ono što smo napravili je da smo prije svega osigurali da je netko znači registriran u određenoj općini, takva registracija može biti isto tako i e, osnova u registraciju na nekom drugom mjestu. To će skoro e, biti automatizirano, možda nije u potpunosti 100% posto e, automatski kao e, roaming, ali ovaj sustav i bežični internet općenito drugačije funkcionira od roaminga. Mi u svakom slučaju smo spremni e, da na sve, vrhu svega toga financiramo dobro funkcionirajući e, sustav roaminga, no ne želimo ovdje u ovom slučaju sad tu neke dodatne troškove nametati općinama. Isto tako, e, okrenuti smo i u budućnosti, mreži 5G i tako dalje. U istinu, U tom smislu ću dati odgovor e, gospodinu Telički da gledamo u budućnost. Nećemo e, sada razgovarati o tome što će biti napravljeno u budućem e, idućem VFO-u. Imaćemo znači prijedlog u svibnju, no vidimo da E, interes za korištenje ovog jednostavnog e, instrumenta postoji. Da. Danas sam pred vama i imam informacije koje imam sada u ovom trenutku vezano uz registracije, prijave i tako dalje. No, e, nakon 24 sata otvaranja portala možemo jednostavno E, zaključiti da ima puno interesa. Možemo reći da e, naša institucija je u svakom e, slučaju mnogo napravila kako bi to profunkcioniralo. To je obično u nadležnosti regije lokalnih E, struktura, no u svakom slučaju ne vidim zašto ta dva e, nivoa ne mogu zajedno funkcionirati i e, surađivati. Da što se tiče ovog korištenja u bolnicama i tako dalje, to je isto tako jedna mogućnost pomoći koju možemo pručiti lokalnim upravama. E, što se tiče država članica, imali smo nekih protivljenja ovoj inicijativi. A iz te države članice koja je bila tome, koja se tome protivila, imamo veliki broj prijava. I u tom smislu ničemu ne služi sukob, nego moramo prije svega težiti suradnji. Da imat ćemo isto tako cijeli niz tehničkih parametara koje ćemo analizirati u tom smislu. Što se tiče gospođe Griffin, da... Da, važno je da tu imamo i usluge s cijelom javnom sektoru, važno je i to da ćemo imati ex post evaluaciju. Ono što je važno je da osiguramo dovoljnu transparentnost u cijelom procesu kako bi svatko mogao procijeniti koji su stvarni rezultati ovog e, programa. Kad e, pogledamo naravno e, neke druge proračune kao na primjer CEF proračun i tako dalje, ovo su mala sredstva. No, ovaj uspjeh nakon 24 sata funkcioniranja ovog sustava jednostavno e, vidimo da interes postoji. Što se tiče E, onoga što je rekao gospodin e, Telička. Da, možemo se složiti s time da su rezultati najvažniji, no nakon 24 sata ovi rezultati, ovako u ovom trenutku, ti podaci su nešto što nas iz, iznenađuje, s time smo zadovoljni i moramo to analizirati. Nećemo sad tu e, vući nekakve brze zaključke, no u svakom slučaju moramo funkcionirati, moramo osigurati da sustav funkcionira, imat ćemo cijeli jedan period više mjeseci usklađivanja i tako dalje. Jedan. Jedan zaključak koji iz ovoga mogu izvući je sljedeći. Neke države članice su nam na početku aktualnog VFO-a govorili da novac e, ne treba biti usmjeren u digitalni sektor. Te države članice su e, pogriješile, jednostavno nisu bile u pravu. One koje su e, rekle da nema nikakvog interesa od strane općina, ako pogledamo koji su ti podaci unatrag 24 dana? On, te općine su također griješile. One e, koje su rekle da ako sustav može funkcionirati, ako možete to sve postaviti, ako možete podijeliti e, vaučere e, mi možemo to podržati. Evo, u tom smislu, sad ovo ne znači da sustav u potpunosti funkcionira, no podaci koje danas imamo na raspolaganju u svakom slučaju su podaci koje moramo uzeti u obzir jer nam puno govore o interesu. Vaučeri su za općine i lokalne zajednice koje nemaju bežični internet. To je usmjereno prije svega prema općinama koje su malo udaljene od glavnih gradova država članica. Imamo isto tako i sustav šemu e, kojima želimo osigurati minimalnu e, raspodjeljenost tih vouchera u svim državama članicama. Sustav e, E, što se tiče znači first come first served to je sustav o kojem smo puno razgovarali i zaključili smo da je on najbolje rješenje no imamo dokumentaciju što se tiče samih objašnjenja na svim jezicima Jučer smo dobili 800 e, poziva u 24 sata od općina. Mi isto tako ulažemo i u taj help desk i trudimo se pružiti svima najbolje odgovore. Da, jasno je da broj vouchera neće biti dovoljan i to je jedan problem u ovom trenutku nije ozbiljno da vam obećajemo novce ako ih nemamo na raspolaganju. No, ono što je važno je da sa lokalnim upravama pronađemo e, načine da se ostvare partnerstva možete im reći sljedeće. Da, možete koristiti našu infrastrukturu, naš sustav vouchera. Pogledajmo kako možemo zajedno uložiti sredstva kako bismo imali na raspolaganju dovoljan broj vouchera. Da. Ako se stvari bude i dalje razvijele ovim tempom, onda sljedeći korak će biti da razgovaramo sa lokalnim upravama. Evo, ovo su e, zahtjevi u vašim državama članicama, možete li nam pomeći? A sljedeći korak u budućnosti će biti da u pravo vrijeme u okviru ispravne rasprave vidimo kako to sve riješiti i u budućem sljedećem VFO-u. Gospodine Marten, ovo pitanje vezano uz javno zdravlje, mislim da je odgovor relativno jednostavan i vi imate svi takve internet u vašim domovima i tako dalje. U svakom slučaju su tu e, pravila, e, znači e, tu imamo znači obvezu znači postavljanja opreme koja je podvrgnuta u skladu sa svim nacionalnim i europskim pravilima. Hvala. Mislim da je ovaj odgovor zaključan što se tiče komisije. Zahvaljujem gospodinu Viola, zato što nismo naviknuti da vaši kolege toliko isrpno odgovaraju na naša pitanja, pa kad uđemo u detalje svakog pojedinog dosija, mislim da je to dobar način zajedničke suradnje. Hvala vama, hvala kolegi Zurenju i svim onima koji su danas govorili. Mislim da ćemo i dalje uspješno surađivati. Hvala. Possiamo continuare con... Možemo sada nastaviti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. To je uredba vezana uz nis Europsku agenciju za kibersigurnost, kojom se e, stavlja izvan snage prethodna uredba o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije. Gospođa Angelika Nibler ima riječ u svojstvu izvjestiteljice. Prigo, you can start. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, dragi kolegice i kolege. Uistinu mi je drago što danas možemo govoriti o aktu o kibersigurnosti i prvo bih željela naglasiti da je to uistinu jedna razmjena to ne znači da ću ja sada predstavljati nacrt svog izvješća. Ja sam već manje više gotova sa svojim izvješćem. Do kraja tjedna bi onda to htjela dati i na prevođenje, ali drago mi je što danas se ovdje u odboru možemo još jedan puta razmijeniti naše mišljenje. Na početku još dva komentara prije nego što nešto kažemo o prijedlogu komisije. S jedne strage mislim da je dobro da je komisija nam iznijela taj prijedlog u pogledu ovog akta o kibersigurnosti, gdje imaju jednu strategiju u tom smislu i mi ovdje u Europi ne počinjemo tek od danas sa pitanjem kibersigurnosti, već imamo i našu direktivu koja se trenutno i provodi od strane država članica. Dakle, što se tiče pitanja kibersigurnosti, puno toga je već napravljeno, što je jako dobro. Jer mislim da sve ovo o čemu mi razgovaramo, kako bismo podržali naše digitalno društvo i digitalno gospodarstvo, industriju, to će funkcionirati samo ako imamo povjerenje u sigurnost proizvoda, usluga i cjelokupnih procesa. Stoga mislim da ovaj prijedlog za akt o kibersigurnosti je jako važan. Naši građani koriste sve ono što mi vidimo smart home, smart cities, Dakle, sve to možemo realizirati samo ako imamo visoku razinu sigurnosti, ako postoji tu povjerenje e, vezano uz proizvode i uz usluge. Dakle, da se uistu radi o nečem e, kibersigurnom, da neće doći do špionaže ili sličnoga i kad malo vidimo šta se sve dogodilo tijekom posljednjih e, tjedana, evo recimo u moje zemlji prije dva dana e, e, su hakirali naše ministarstvo vanjskih poslova, u međuvremenu se ispostavilo da je to bila jedna ruska hakerska skupina koja uistinu može na taj način i pregledati vrlo osjetljive podatke. Ah, kad mi mislimo sad i na Brexit i na sve te pregovore, pregovore sa Bjelorusijom, Ukrajinom, to su sve podaci koji bi u stvari trebali biti tajni. To ne želimo iznijeti na van. E, nadalje, sjećate se one lutke e, na internetu koje je nekako ulazila u dječje sobe, sve što se tamo događalo odvijelo je ta lutka onda snimala, ali kod nas u Njemačkoj, hvala lijepa, je to skinuto sa tržišta i imamo čitav niz primjera kad vidimo uopće što prolaze renomirani proizvođači čipova, e, što je tu upravo utvrđeno. Dakle, ja jednostavno želim vas sve podsjetiti na to, jer to je vrlo važna tema s kojom se mi ovdje bavimo. I trebamo ovdje uspostaviti sigurnosti koje su važne za sigurnost proizvoda i onda će sve ono što razvijamo i sve ideje koje imamo pogledu digitalnog e, svijeta se moći dobro primijeniti. I imamo snažnu industrijsku osnovu ovdje u Europi u svim državama članicama i mislim da upravo s obzirom na kibersigurnost imamo e, šansu da i globalno gledajući preuzmemo ulogu naravno ako imamo odgovarajući pravni okvir i Nadam se da to i je slučaj s obzirom na ovaj akt o kibersigurnosti. Što se tiče predloga komisije i par komentara. Akt o kibersigurnosti možemo podijeliti u dva velika područja. Prvo se radi o ENISI, o samoj agenciji, a nadalje o sus sustavu certificiranja i u državnom članicama i na europskoj razini. Prvo ću započeti sa ENISom, sa Agencijom za kibersigurnost. Kao što znate, dragi kolegice i kolege, e, mi smo uspostavili ENISU, našu agenciju za kibersigurnost, dakle za sigurnost mreža i informacija. Prije pola godine sam vas već o tome informirala. To je jedna agencija koja dobro funkcionira, sa sjajnim stručnjacima koji ovdje, dakle, na licu mjesta obavljaju odličan posao. Ja sam već o tome izvještavala, međutim, NISA je samo jedna manja jedinica sa 80 zaposlenika. U budućnosti bi ih trebalo biti 120. Sad se postavlja pitanje kako možemo snažiti ENISU. Komisija e, predlaže da joj damo jedan stalni mandat, dakle da se ona uspostavi kao jedno stalno tjedno. Nadalje se predlaže da u smislu financija i osoblja e, se ta agencija osnaži. To su sjajni predlozi koje možemo samo pozdraviti i ja mislim da bi mi iz parlamenta trebali biti još ambiciozniji što se tiče povećanja sa 80 na 120 zaposlenih. Mislim da to nije dovoljno, mogu si zamisliti da bi tu moglo raditi barem 500 ljudi. Pogotovo ako se sjetite koliko je veliki broj stručnjaka u nacionalnim e, agencijama za kibersigurnost, e, kod nas recimo 880, u Francuskoj preko 500, ako pogledamo kibersigurnost po pojedinim poduzećima, vidimo da tu imamo od kojih 12 do 200 zaposlenika koji se bavi e, tom temom, a nama ova tema ima jedan visoki prioritet. I tu bih još željela reći, dakle, Enisa je dobro etablirana, moramo ju osnažiti, proširiti, ima jedan ogromni potencijal i što se tiče koordinacije, suradnje, ali mislim da s obzirom na brojke koje sam upravo iznijela, moramo biti realni. da ovdje možda i ne idemo predaleko kod e, menise kao kod djeteta. Moramo jednostavno pratiti da se to dalje i dalje razvija. Ja ću u svom izvješću još iznijeti daljne prijedloge. Dakle, države članice moraju dalje zadržati svoju nadležnost, to nitko ne želi kroz ENISU, a trebamo ih e, osnažiti time što ćemo im kroz ENISU ponuditi jedan snažan europski stup. Opet imamo ovaj aspekt operation cooperation, neću sad više ulaziti u to, to možete vidjeti po samom prijedlogu. Što se tiče certificiranja, o tome ćemo još razgovarati u detalje kad budem iznijela e, svoj nacrt izvješća. I sad, dakle, evo dolazim do kraja i do teme certificiranja. Drage kolegice i kolege, imali smo tu i saslušanje na tu temu. E, jedan stručnjak je bio ovdje kod nas e, Postoji čitav niz otvorenih pitanja gdje ću vam biti zahvalna i na vašim pitanjima što se tiče područja primjene. Tu imamo različite predođbe. Ja mislim da se ne trebamo fokusirati samo na proizvode i na učinak, nego na cijelokupni životni e, ciklus e, kad govorimo o certificiranju i u skladu time ću široko to definirati, ali tu sam otvorena. Ako imamo jednu široku definiciju, onda moramo opet postaviti određene prioritete. Ti milijuni, milijardi sustava koje postoje, ne možemo to samo tako podvrgnuti certifikaciji, tu moramo provesti određene prioritete postaviti. Evo, završavam ovo je po prvi puta da u ovom odboru e, ugovaramo ovako važnoj temi, stoga vas ipak molim malo za strpljenje. Ovdje se radi o jednoj uistinu vrlo važnoj temi. Onda drugo pitanje pitanje certifikacije sustava, da li da to bude obvezujuće ili dobrovoljno i tu ću predložiti nešto što se temelji na riziku, po procjeni rizika, onda isto tako da se uvede određena obveza, odnosno dobrovoljno certificiranje. I tu sam radoznala koje željela bi znati koje je mišljenje kolega. Zatim imamo predlege za različite razine sigurnosti, uz različite zahtjeve. I tu možemo raspravljati, i tu imamo različite predođbe i tu se veselim mišljenju kolega. Evo sve u svemu, mislim da je važno kod certificiranja i kod Denise da utvrdimo da imamo jednu dobru strukturu upravljanja tu je prije svega bitan taj know-how i ekspertiza pojedinih država članica, da se time poslužimo kao i s ekspertizom iz industrije. Dakle, certifikaciju nam je potrebna industrija koji razvijaju upravo proizvod u tom smislu. Zato i kod akta o kibersigurnosti moramo postići to da se i industrija uključi, dakle da i oni sudjeluju. Kako ćemo to učiniti? Tu opet postoje različite mogućnosti. Ja se to opet veselim komentarima kolega. Evo time sam došla do kraja. Željela bih se zahvaliti kod izvjestitelja u Sjeni i kod kolega kojima sam tu komunicirala. E, bilo i je to jedna vrlo dobra razmjena i veselim se sada i ovoj razmjeni koja slijedi. Hvala lijepa. Hvala kolegici Nibler. Nešto se odužio vaš govor, ali mm, govorili ste o važnim stvarima, pa samo da to dozvolila. Sada riječ imaju uh, eh, izvjestitelj u Sjeni. Petar Korumbašev ima riječ. Izvolite. Vi, uh, gospođo Toja, благодаря ви, че сте един толерантен председател и za <laughs> uh, повече време за дискусия Zahvaljujem i drago mi je što ćemo imati dovoljno vremena za raspravu o ovako važnoj temi. Ja se zahvaljujem gospođi Nibler na svim njenim naporima. To je dobra osnova za jednu raspravu između izvjestitelja i nadam se da će ta dobra atmosfera i ostati sve do kraja. Kao što je već spomenuto, postoje tri dijela ovog prijedloga. Prvi se odnosi na ulogu Enise. U istinu komisiji bi trebali čestitati u pogledu ovog prijedloga. A što se tiče ovog prijedloga, to ide ka snaženju Enise. S druge strane, blago rečeno, nije baš dovoljno ambiciozno. Dobro je da gospođa Nibiler misli da ako se broj zaposlenika poveća sa 80 na 120, da je to u redu. Ali vidite da ih sad imamo 80, a 600 u francuskoj agenciji, 800 u njemačkoj, 900 čak u Njemačkoj. Je li to normalno? Dakle, da nacionalne agencije budu 10-12 puta veće nego ono što imamo na europskoj razini. Dobro je da se zemlji bave kibersigurnosti, treba im čestitati na tome. Međutim, bilo bi dobro kad bi se i mi mogli tako dobro organizirati na razini Europske unije. Jer trenutno imamo to otvorene pitanje da u slučaju napada, e, dakle kibernetičkog napada, tko će e, se baviti odgovorom, dakle na europskoj razini. Inače će svaka zemlja tako reći spašavati svoj život, što baš nije dobar pristup. A onda se postavimo pitanje gdje je uloga Enise u svemu tome. da li bi Nisa uz izvještavanje i podnošenje izvještaja kolegiju i komisiji možda trebala podnositi izvještaj i parlamentu, a zašto ne i predsjedniku komisije? E, u Singapuru, Francuskoj, Izraelu su te agencije direktno podređene uredu predsjednika ili premijera, a ne pojedinim ministrima. Ono što je tu pred nama je da nekako nadiđemo taj egocentrizam država članica kako bi mogli stvoriti jednu snažnu agenciju. Isto tako trebamo prevladati e, egocentrizam pojedinih usluga, odnosno je agencija koji ne žele razmjenu. Moramo razmjenjivati informacije što se tiče ove certifikacije dobrovoljna ili obvezujuća dio zainteresiranih strana vrlo snažno zahtjeva dobrovoljnu certifikaciju ali moramo raditi prema jednoj paneuropskoj schemi certificiranja i trebali biti otvoreni u tom smislu da to može biti priznato i u drugim zemljama, a izvan Europske unije, SAD, Koreja, Indija, na primjer. Stoga tu postoji jedno dobro potreba da se osnaži agencija i nadam se da ćemo mi kroz naš dijalog e, moći doprinijeti boljoj ulozi kibersigurnosti u Europi. Dakle, da budemo bolje nego što trenutno jesmo. Hvala vam lijepa. E, Hvala kolega Korumbaše. U ime ECR-a riječ ima gospodin Tošenovski. Pani koleginje Nibler, Hvala. Dozvolite mi da se zahvalim gospođi Nibler na uvodnom izlaganju, zato što je to tema koja je sve važnija. Postoje kriminalci koji napadaju naše kibernetičke sustave. To je stvarnost u našim životima, nažalost. Društvo se mora obraniti od takvih napada, jer napadi na neke informacijske sustave, takvi napadi mogu biti napad na čitavo naše društvo i na njegov integritet. Kao što je gospođa Nibler rekla, što se tiče Enise, slažem se da trebamo imati jaču agenciju. Ovo je pravi trenutak za to da Eniza dobije stalni mandat i više ljudskih i financijskih resursa. Pročitao sam neke od dokumenata koji su ovdje razrađeni. E, vidio sam da broj zadaća s kojima suočena Eniza konstantno raste. Enisa bi trebala počivati na temeljima koje već postoje u državama članicama. Neke imaju velike, stabilne, solidne agencije, a neki agencije koje su u samom začetku. Ovo je pitanje i efikasnosti. Diversificirani sustavi obično su e, funkcionalniji u odnosu na centralizirane sustave. Ako će ENISA biti jedino središnje mjesto, dakle ćemo se braniti od kibernetičkih napada, vjerojatno se države članice neće složiti s time. Mislim da je ovdje važno graditi na postojećim iskustvima država članica i pronaći kvalitetne načine suradnje. E, to je, po mom sudu, glavna zadaća Enize. Pitanja je do koje mjere Enisa treba preuzimati operativne zadatke. O tome trebamo još razgovarati. Ipak ne bismo trebali e, toliko operativnih zadataka povjeravati nisi. Ona bi se trebala baviti dijeljenjem informacija, edukacijom i koordinacijom između država članica. Što se tiče certifikacije, Mislim da bi to bilo prilično kompleksno jer bismo trebali uzeti u obzir industrijske interese, interese korporacija i tako dalje. Kao i gospođa Nibler, ja smatram da bi certifikacija trebala biti dobrovoljna. I ona bi se trebala temeljiti na detaljnoj analizi rizika. Pristup koji se temelji na rizicima dobro funkcionira u SAD-u i u Južnoj Koreji gdje imaju više iskustva sa ovakvim pristupom. Vjerujem da korištenje iskustava iz industrijskog sektora u stvaranju međunarodnih standarda je još jedan važan kamen temeljac za izgradnju naših certifikacijskih standarda. Imao sam čast surađivati s gospođom Nibler na prethodnim izvješćima i vjerujem da je ovo dobra platforma za zajedničku suradnju. Mislim da ćemo program sigurnosti u Europi uspjeti poboljšati i zato bismo trebali tu suradnju iskoristiti na najbolji mogući način. Hvala. Riječ ima kolega Telička u ime kluba zastupnika Aldea. Hvala vama. First I would like to say that I'm looking forward uh, to work uh, with uh, Nibla, but also other shadow colleagues. Hvala. Poštovani kolege i kolegice izvjestitelju Sjeni, u pogledu tog dosjeja, ključna riječ je kibersigurnost. Ne možemo sakriti činjenicu da postoje mnoge rupe i zapravo je to pitanje izgleda kao ementaler. Ima puno rupa. Mi ih trebamo popuniti. Dimenzija potrošača je jako važna. Ne znamo kako se sve to može odraziti na potrošače. E, sada, način na koji mi razgovaramo o tom pitanju unutar odbora ITRE isti način na koji političari razgovaraju o tome u nekim državama članicama. Mislim da je to problem mentaliteta i kulture. U nekim državama članicama, sad ću malo pretjerati, ali ljudi pokazuju da su da ima mnogo slabih karika u lancu. Trebamo promijeniti mentalitet i kulturu i stvoriti regulatorno okruženje koje će omogućiti da ojačaju najslabije karike u ovom lancu. To je prvo što sam htio reći. Rečeno je da je ENISA agencija koja e, dobro izvršava svoje zadaće. Slažem se oko resursa, ali ja sam već dva puta razgovarao s direktorom i u Grčkoj sam posjetio nisu i kolega također. E, mislim da trebamo na realističan način e, sagledati ciljeve. Sada se suočavamo sa sljedećim problemom. Bilo bi fantastično imati uredbu koja će vrijediti e, jako dugo i koja će nam omogućiti poboljšanje situacije u području kibersigurnosti. Ali svijet oko nas se mijenja za tri ili četiri godine. Sve će napredovati, rizici će biti veći. Neće svi u vijeću htjeti dostići razinu sigurnosti koju mi želimo. Možda bismo ovoga puta mogli stvari riješiti direktno i ukazati na to u klauzuli o reviziji što želimo sljedeće postići. Moramo stvoriti solidan sustav u kojem ćemo znatno poboljšati područje kibersigurnosti. sigurnosti. to je pitanje koje ćemo trebati sagledati. Kolege su već rekli to. E, kao prvo, stalni mandat je važan kao drugo, treba jačati Enisu, ali do koje razine, to sad ne znam. Nadam se da ćemo se složiti oko toga. E, koji će biti točno opseg djelatnosti Enise? Sada dolazi pitanje obvezatnosti ili fakultativnosti. Mislim da nismo sigurni i spremni za to. Moramo započeti sa dobrovoljnošću, ali onda treba uzeti obzir pitanje odgovornosti. To je sada vezano uz to važno pitanje. Hoćemo li definirati skupine u ovom nacrtu na europskoj razini, na demonstrativan način, na iscrpan način, jer jedno je pitanje strateške važnosti, a imamo razne razine. Ne govorimo samo o IT-u, možete hakirati sustav kroz televiziju ili čak kroz sat vašega sina. Evo, to je jako važno pitanje s kojim se trebamo pozabaviti. Moramo također analizirati pozitivnu motivaciju. Ja kao potrošač, ako vidim da nešto ima europsku oznaku koju dodjeljuje, na primjer, Enisa, to je nešto što treba zadovoljiti barem određene minimalne standarde, a onda imam više povjerenja u to da je to proizvod koji ja želim kupiti. Moramo pronaći pravu ravnotežu između regulatornih nastojanja i s druge strane sama samoregulacija i nešto što može bolje osvijestiti potrošače. Ima raznih pitanja koja su još otvorena. Moramo postići pravu ravnotežu i ja sam samo htio naznačiti samo jednu trećinu onih pitanja za koje smatram da, trebamo, da ih trebamo bolje proanalizirati. Nadam se da ćemo doći do kvalitetnijih rezultata, ali je ovo prvi orijentacijski razgovor i htio sam samo to reći. Hvala. Gospodin Dalunde u ime zelenih. Uh, Madam Chair, and thanks for the, to the rapporteur for the first draft report. Um... Hvala, predsjedavajuća. Enisa ima potencijal da postane važan eh, akter eh, u eh, ovom sektoru ali samo ako budemo imali temelj u ovoj uredbi. Prvi temelj je stabilnost. Bez stalnog mandata ova agencija nije dugoročni partner e, koji bi bio pouzdan. Dakle, moramo dati stalni mandat. Drugo, mandat mora biti usmjeren prema budućnosti, mora odgovarati na promjene u IT sektoru i mora omogućiti provedbe načela kao što je sigurnost, ugrađena sigurnost i zaštita podataka transparentna struktura sa e, osobljem koje je prikladno plaćeno i motivirano je vrlo važno. I posljednje moramo osigurati da certifikacija može e, stvarati povjerenje u proizvode na tržištu Europske unije, povjerenje u pružatelje usluge i proizvođače. Moramo izbjeći komercijalizaciju proizvoda koji sadržavaju rizike za sigurnosti. Moramo imati dovoljnu fleksibilnost e, imajući na umu i brzo tehnološke promjene u ovom sektoru. E, dobrovoljna certifikacija je važno načelo, ali ovdje se nismo bavili važnim pitanjima kao što je e, proizvod koji je pratio ponašanje korisnika, na primjer. To je problem sigurnosti. Nije prihvatljivo da uređaji nisu zaštićeni lozinkom i da je komunikacija korisnika otvorena za čitanje sa strane bilo koga. Taj aspekt je premalo sagledan u ovom prijedlogu i sada je pravi trenutak da to promijenimo kroz naše amandmane. Hvala, hvala što ste tako kratko izlagali. Time ste kompenzirali e, to što su se ostali odužili. Kolegica Matijas, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. U ovom trenutku kibersigurnost e, je e, uvijek na dnevnom redu. Svakoga dana čujemo vijesti o kibernetičkim napadima. A e, mi i građani se brinemo zbog toga. Razmislimo o tome što se upravo dogodilo prošloga vikenda. Došlo je do skandala na međunarodnoj razini i ne to zato što su milijarde nestale u poreznim oazama. Govori se o novcu koji je kasirao Cambridge Analytica, a oni su manipulirali naše osobne podatke kako bi utjecali na naše odluke kao nikad prije u povijesti. Sve se to može sakriti iza vrlo jednostavnih aplikacija kao što je na primjer Facebook ili nešto drugo. Razmislimo o tome koliko vrijedi naši podaci, koliko vrijedi naša privatnost. Možemo sada govoriti o drugim razinama. Razmislimo o skandalima e, vezanima uz Snowdena. Koliko vrijedi naša slobodna prosudba? kako mi možemo e, procijeniti ovu prijevaru koja je napravljena kako bi se E, saznali i manipulirali rezultati izbora. To nije samo pitanje vezano uz društvene medije, to je napad protiv slobode i demokracije i poštivanje. Često se govori o radu e, predstavnika medija i novinari marljivo rade kako bi obavještavali građane. Ovi primjeri pokazuju nam kako je sve to u samom središtu naše dašnjeste. Kad govorimo o kibersigurnosti, govorimo i o zabrinutostima građana. Ne govori se samo o uslugama i proizvodima, nego o načinu življenja za svakog pojedinog građana. Napada se na taj način njegova sloboda. Komunikacija komisije je važna, ali je prazna jer ne odgovara na konkretne zabrinutosti građana. Na primjer, ovakav problem postoji. Ta je komunikacija prepuna nejasnoća ova dva dijela komunikacije trebala bi biti jasnija, trebalo bi bolje objasniti čime se bavi NISA, kako je organizirana, koji su joj ciljevi. S druge strane, trebalo bi spomenuti e, kibernetičku sigurnost i certifikaciju. Što se tiče nisa i mandata, trebamo brzo i koordinirano odgovoriti na kibernapade, kao što je ovdje već rečeno. Kibernapadi se mogu dogoditi i u europskom prostoru, dakle NISA mora imati ovlasti E, u pomaganju državama članicama da odgovore na incidente, da reagiraju na njih, ali treba također preuzeti koordinaciju u slučaju napada na europskoj razini. Ali moramo biti pažljivi u odnosu na put kojim ćemo kročiti. Ne možemo dovesti u pitanje privatnost zbog prava na kibersigurnost. I na kraju pravo na certifikaciju. Certifikacija je potrebna mm, potrebna je europska schema, ali nisam treba surađivati sa svim dionicima, ne samo sa nekima. A naše usmjerenje treba nas dovesti do toga da zaštitimo potrošače. Zato kad govorimo o obaveznoj ili fakultativnoj certifikaciji, trebali bismo odlučiti ovisno o proizvodu. Jer ako imamo osjetljivije proizvode, trebali bismo imati obaveznu certifikaciju i to sad e, želim reći na samom kraju moje intervencije. Ovaj prijedlog još uvijek e, bjanko ček e, komisiji, zato smo pred jako važnom i teškom zadaćom, ali sve ćemo dati podršku. Hvala. Ovim govorom smo zaključili krug intervencija izvjetitelja u Sijeni. Sada imaju riječ ostali zainteresirani zastupnici. Molim vas da budete što kraći. Kolega Boni ima riječ. Hvala. Hvala Angelika na ovoj prezentaciji. E, ne samo na opisu ovog paketa o kibersigurnosti, nego zahvaljujem i na opisu dilema, jer ako želimo biti praktični, moramo postići naše ciljeve. Mislim da je jako važno ojačati Enisu kao agenciju. Samo Enisa može ojačati angažman dionika s druge strane, moramo podržati Enisu i stvoriti novi model razmjene informacija o nekim incidentima. To je jedini način da više saznamo o schemama napada. Europska unija mora imati ovakvo tijelo koje će se baviti analitikom. Također je važno da analiziramo rizike rješenja se trebaju temeljiti na pristupu vezanom uz rizike. Enisa treba prikupljati mnogo podataka i sugerirati rješenja. Drugo je vezano uz schemu certifikacije. Slažem se, nismo spremni na to da te scheme certifikacije budu obavezne ali možemo započeti sa dobrovoljnim modelom i stvoriti perspektivu za obvezatnost. Ovdje govorimo o sigurnosti, o nama, o tvrtkama, tako da je obvezatna perspektiva nešto što je vrlo važno i slažem se s time da sheme certifikacije bi se trebale temeljiti na tržištu i trebale bi biti vezane uz industriju nemamo univerzalno rješenje, to moramo imati na umu. Posljednje što sam htio reći vezano je uz šansu da razgovaramo o pismenosti u području kibersigurnosti. To je ključno. Hvala. Hvala. Blanko Lopez, izvolite. Muchas gracias, presidenta. A veces... Hvala, gospođo predsjednice. Kad e, govorimo o Europskoj agenciji, onda uvijek imamo e, dojam da smo izloženi e, kritikama vezano uz plaćanje osoblja i tako dalje. No ovo je predmet sve veće zabrinutosti građana i imamo sve veće probleme i izvještaje o manjkavostima u sigurnosti. Nedavni primjer Facebooka u, e, SAD-u je izuzetno ozbiljan što se mene tiče. Europska unija mora moći učinkovito se boriti protiv kiber napada, posebno e, kad vidimo sve ove, ova nova područja koja proizlaze iz e, ovog područja, znači e-zdravlje, automatska povezana e, vozila i tako dalje. Moramo osmisliti instrumente koje odgovaraju izazovima. Moramo anticipirati budućnost. To nije samo pitanje tehničkog razvoja. Mislim da ovo ide u pravom e, pravcu. A sada Pilar de Castillo, izvolite. Hvala. Jučer Angelika Nibler i ja smo sudjelovale u raspravi i jedan govornik je rekao da sigurnost i kibersigurnost će biti prioritetne teme u budućnosti. Mislim, eh, da to nije samo pitanje i e, prioriteta, pitanje budućnosti, nego i sadašnjosti tijekom cijelog našeg života. Slažem se s onim e, što, i, što smo čuli, posebno što se tiče mandata, e nise isto tako resursa. Mislim da moramo dobro posložiti svoje prioritete, jer zakonodavstvo koje je uvijek jedan korak e, iza e, online svijeta jednostavno neće odgovoriti na sve potrebe realnosti. Moramo uzeti to u obzir, posebno što se tiče ovog pitanja certifikacije. To je ključno. E, s jedne strane moramo moći odrediti prioritete, naravno u jednom e, okviru koji će nam omogućiti da napredujemo, a bez e, jedne stalne regulacije moramo biti u tom smislu fleksibilni. Mislim da te poveznice između prioriteta i fleksibilnosti je nešto što moramo imati uvijek na umu. Kibersigurnost je predmet koji će e, biti pitanje od ključnog značaja u budućnosti. Za nas je to u svakom slučaju već sada prioritet. Hvala. Posljednji govornik kolega Marten. hvala gospođo predsjednice. Gospođa Nibler nam je postavila dva važna pitanja. Koja je razina prihvatljive sigurnosti? Drugo, uloge Enise. Prvo pitanje. Čuo sam stajališta nekih kolega koji govore o tome da moramo imati znači dobrovoljni, a ne obvezujući karakter ali ako nemamo znači taj obvezujući karakter za države članice, posebno što se tiče certifikacije, nećemo ih uspjeti uvjeriti da moraju surađivati između, jedna između s drugom. Imamo, na primjer, neke države koje imaju jako visoki, e, visoku razinu sigurnosti, koje imaju isto tako velike e, E, veliko iskustvo na području certifikacije i tako dalje. I ono što je važno da svi surađuju s drugima, ali ne znam da li će e, to željeti. Svijet je među povezani. Kibernetska prijetnja i postoji svugdje. Govorili ste znači o tim e, lutkama povezanim lutkama. Nigdje se ne možemo sakriti od toga. Zbog toga moramo usvojiti jedan dinamički pristup. To je naravno pitanje i gospodarstva. Moramo e, osigurati uvjete i za poduzeća. Prije dva mjeseca banka me obavijestila da mi je neko hakirao e, moju bankovnu karticu jer sam kupovao nešto preko interneta. Znači s jedne strane mi se to nije e, sviđalo, no s druge strane sam bio umiren time jer sam vidio da e, sustav funkcionira, sigurnosti, sigurnosni sustav funkcionira i banka je napravila ono što je trebala u tom trenutku en deçà des nôtres et là aussi ça peut être une guerre économique parce que što se tiče Kine, SAD-a i tako dalje, oni imaju drugačije, eh, drugačiji pristup, drugačije sustave što se tiče kibersigurnosti i to može biti i predmet rata. Mi ćemo izgubiti u tom smislu i dijelove tržišta. Ono što će biti odlučujuće na E, će biti suradnja između država članica. E, radi se o visokom nivou sigurnosti i samo tako ćemo ojačati ulogu ENISE. Znači, s jedne strane imamo zahtjeve, ono što moramo napraviti, a s druge strane imamo i sredstva. Ne slažem se sad da nam treba 100 ili 200, ako nam je potrebno 1000, ako je uloga e, e, tako velika i ako je potrebno tisuću ljudi, onda jednostavno moramo osigurati tih e, tisuću ljudi. Ali ja se bojim da će to zapravo biti puno talasanja, da rezultat neće biti dobar. Hvala Marten. Sada riječ e, ima predstavnica komisije. Izvolite. Um, Hvala što mi dajete riječ te na komplimentima za ovaj prijedlog. Vidim da su rasprave već napredovale i ono što bi za nas bilo dobro danas je da vidimo koje su to točke konvergencije sa raspravama u vijeću. Što se tiče ovog prijedloga o emisiji, vi mi vidimo znači sukladnost s onim što smo danas čuli ovdje i e, stajališta država članica da moramo imati jaču e, agenciju moramo imati dovoljna sredstva kako bi nisa mogla e, odigrati svoju ulogu a u tom smislu se postavlja pitanje zadaća kad govorimo o zadaćama radi se znači o tim e, uobičajenim zadaćama a e, u vijeću se razgovara znači o, ne samo o certifikaciji nego i o operativnoj funkcionalnosti Radi se također i o tom pitanju velikih incidenata. Mi bismo u tom smislu uh, uh, države članice žele da Enisa ima jednu dodatnu ulogu, a da ne imamo stalnu interferenciju sa onim što se događa na nacionalnoj razini. Ne želimo ni u kojem slučaju sad duplicirati ono što se radi na nivou država članica njihovih agencija, nego je to zapravo jedan dodatak. Enisa u svakom slučaju uh, ima svoju ulogu u znači, hitnom odgovoru na neke krizne situacije. No, vidimo da u tom smislu ovdje imamo podršku. Što se tiče same certifikacije, države članice su na istoj liniji, govori se znači o inkluzivnom i e, transparentnom sustavu koji e, mora isto tako biti e, baziran na riziku E, prema komisijenom mišljenju ovaj sustav koji mi predlažemo je dobrovoljan. Ako imamo sustav koji se nadzire ili e, koji se nameće, Eh, onda imamo potpuno drugačiji sustav. Zbog toga ova samo procjena je nešto što smo eh, predložili. A kad govorimo znači o ovom pristupu korak po korak, onako kako je to rekao gospodin Telička, mogu reći da u komisiji već imamo prijedloge za određene šeme koje mogu postati e, obvezne na nekim područjima. Znači u 27 govori se o tome da se šeme e, certifikacije mogu služiti vezano uz procjenu suglasnosti. Naravno, to mora biti u skladu sa svim načelima bolje regulacije i tako dalje. Znači, postoji mogućnost da određene po, e, šeme postanu obvezne i isto tako da se time pokriju određena područja. No, u komisiji u ovom trenutku nismo imali dovoljne dokaze o tome koliko područje primjene bi bilo veliko i što sve trebamo pokriti tim prijedlogom. Ono što je važno je da vidimo što e, tržište predlaže, u kojem smislu trebamo ići, u kojem pravcu. A kad govorimo o prijedlozima država članica, e, u e, prijedlogu komisije države članice imaju važnu o, ulogu u predlože, predlaganju šeme za certifikaciju. Zašto mi to radimo preko Europske komisije? U suprotnom, to bi bila nemoguća zadaća. Što se tiče odgovornosti Enise, je kao što je izvjestiteljica rekla, dijete koje je jako naraslo, ta agencija već obavlja važne zadaće na području kibersigurnosti, ali ima još i drugih stvari koje mora obuhvatiti, u tom smislu još uvijek mora i e, narasti i ojačati. Zbog toga e, e, moramo imati na umu kako cijelim tim procesom upravljati. Što se tiče prijedloga komisije, imamo također i mogućnost Enise da konzultira dionike u usvajanju određenih šema certifikacije. To moramo malo razjasniti, o tome se raspravlja e, u vijeću. Kao što znate, vijeće dobro napreduje u svom poslu. Mi E, smo vam e, zahvalni što ste nam dali mogućnost da e, razgovaramo s vama o ovom prijedlogu. Hvala i mi vam zahvaljujemo na ovom detaljnom izlaganju. Angelika Nibler ima sada riječ za zaključno izlaganje. Mislim da smo time iscrpili ovu temu. Hvala. Hvala lijepa, bit ću kratka. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama na njihovim komentarima, na njihovim prvim procjenama. To mi je uistinu bilo od pomoći. Vidim da upravo kod e, teme certificiranja, da li bi to trebalo biti obvezujuće ili na dobrovoljnoj razini, da tu postoji interes da ćemo morati još o tome razgovarati. E, dakle, Želimo imati sigurne proizvode na tržištu, lakše je ako sad sve e, obvežemo na to certificiranje, međutim o tome ćemo morati još e, raspravljati i vidjeti i moramo paziti da ne napravimo više štete nego koristi u tom cjelokupnom procesu. Dakle, veselim se daljnoj raspravi i kao što sam rekla, tijekom tjedna ću onda predočiti svoj izvještaj. Da, možemo već reći da se konačno razmatranje izvješća predviđa 24. travnja 2018. To bi bio datum onda kad ćemo moći pročitati konačno izvješće Angelike Nibler. Hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Sljedeća točka na dnevnom redu je obavijest o službenom putovanju odbora ITRE u Čile. U odboru je bilo šest članova našeg odbora. otiš smo učile od 18. do 20. prosinca. Dajem odmah riječ kolegi Levandovskom koji će vas obavijestiti o tom putovanju. Molim vas da imate na umu dodijeljeno vrijeme jer kasnije imamo povjerenika na sastanku. Hvala. Evo, ja ću dati kratko izvješće o ovoj misiji. Mislim da je ona došla u dobro vrijeme jer imamo znači tu modernizaciju sporazuma o pridruživanju sa Čilom, e, Čileom koji su u tijeku. To isto tako odgovara interesima odbora ITRE. Mogu reći da smo se susreli sa relevantnim ministrima za vanjske poslove, okoliš, također sa predstavnicima javne uprave te također e, senata, poslovnog sektora, te također e, gospodarska komisija za Latinsku Ameriku, koja je također ima svoje sjedište u Santiago de Chile. Ono što je bilo e, važno je da isto tako saznamo nešto o observatorijima koji privlače znanstvenike u svijetu. Čile je, Čile je stabilna država, politički, gospodarski i isto tako atraktivan partner za naše države članice. Imamo isto tako u tom smislu i dobru suradnju. Mi što se tiče područja gdje možemo doprinijeti, imamo znači doprinos na području digitalne industrije, znanosti i tako dalje. A također ono što je važno je da se malo i poveća vizija e, Europske unije jer kao tradicionalni partner se vide i Španjolska ili Portugal. E, to je znači povijesna slika e, Europske unije. No, evo, mislim da je ova misija doprinuje tome da se ta slika proširi. Hvala. Hvala na prezentaciji ove misije. Ako nema drugih primjedbi, zahvaljujemo gospodinu Levandovskom zaključimo ovu točku dnevnom redu, a sljedeća točka je kratko izvješće o službenom posjetu odbora ITRE od 19. do 21. prosinca 2017. godine u Ženevi radi sudjelovanja u forumu za upravljanje internetom. Kolega Borim ima riječ. very much. Uh, you Hvala. Kao što znate, 2017. godine IGF je bio organiziran u Europi, u Ženevi, a ja sam bio na čelu delegacije Europskog parlamenta, surađivali smo snažno i sa Europskom komisijom, povjerenica Marija Gabriel je isto tako bila predsjednica na čelu e, delegacije Europske komisije. Imali smo zbilja iskustva e, vezano uz razvojnu mišljenja sa mladim ljudima. Imali smo e, pitanja koja su bila usredotočena na sigurnost, isto tako slobodu govora, privatnosti i lažne vijesti. Nismo imali predstavnike samo iz europskih e, država, nego također i susjednih država. Mi smo se također sastali sa mnogim e, organizacijama civilnog društva koje su uključena u različite e, procese važne za razvoj društva. Razgovarali smo također o pitanjima E, koja su važna i u ovoj europskoj perspektivi, ne samo o nekim temama koje nam se čini da su važna za Latinsku Ameriku ili za Afriku. Sa predstavnicima poslovnog sektora sad smo također razgovarali tijekom ovog e, sastanka IGF-a, Foruma za upravljanje internetom, je također i to da se postavlja pitanja i o budućnosti interne, o budućnosti tržišta povezana s internetom, kako će tržište se morati promijeniti uzimajući u obzir i umjetnu inteligenciju, te također e, uzimajući u obzir da će mašine stupiti sigurno u budućnosti u interakciju sa ljudima. Imali smo također i rasprave e, o ulaganjima na području digitalnih e, tehnologija. Mi želimo biti e, predvodnici u tome, no Južna Koreja je znači predstavila znači prvo iskustvo na području mreže 5G, gdje kao što sam rekao bismo mi željeli biti predvodnici i to eh, je nešto što moramo imati na umu. Mislim da je razmjena mišljenja bila plodna. Eh, sa Eurodikom bismo željeli organizirati europski IGF. Mislim da će se to, to će se organizirati u Tbilisiju ako eh, ste zainteresirani, bilo bi dobro poslati signal. Mislim da je dobro organizirati takve sastanke ne samo u glavnim gradovima Europske unije, nego također i u državama e, koje su blizu ili susjedne Europskoj uniji, na primjer e, državama Zapadnog Balkana ili Sjeverne Afrike. Isto. Mm, nakon samog IGF-a smo razgovarali o modelu IGF-a. Moramo također podržati i razvijanje europskog IGF-a, eurodika, to je europskog dika, to je nešto što je izuzetno važno za naš poslovni sektor. Što se tiče osamnaest godine ne znamo gdje će se organizirati IGF. To također pokazuje da nešto ne funkcionira na najbolji mogući način. Ne znamo da li će se to organizirati e, ove godine Sljedeće godine vjerojatno će to biti organizirano u Berlinu 2019. godine. Hvala kolega Boni, sve je bilo vrlo zanimljivo. Imajući na umu kakva je ovo tema i koliko se zalažemo za nju. Nema više kolega e, koji su bili u ovoj delegaciji, nitko se ne javlja za riječ, dakle zaključimo ovu točku na dnevnom redu. Trebali smo sada govoriti o putovanju u Austriju, kolega Rubih nije ovdje pa ćemo sada preskočiti ovu točku, a sada ćemo govoriti o povratnim informacijama s tekućih pregovora vezano uz telekomunikacije Pilar del Castillo. Hvala lijepa. Kao što ste rekli, svi dosijeji su važni, <laughs> pa evo i ovaj je važan. Dakle, ovo ovaj je regulatorni okvir za ECC. E Trebamo se sjetiti da smo 2009. zadnji puta o tome glasali u parlamentu, dakle gotovo prije deset godina, budući da se tehnologija tako dramatično promijenila ovo se sada odvija u potpuno drugačijoj situaciji. Situacija je definirana tom potrebom da moramo razviti naše mreže, našu infrastrukturu i to odgovara potrebama i konkurentnosti Europe i kada govorimo općenito o društvu. Imajući to na umu, Glavni prijedlog, dakle ono što smo mi predložili zajedno sa e, zaštitom potrošača i, konkurentnošću, je da nađemo regulatorni okvir koji može potaknuti ulaganja koja su nužna. Oko 500-600 milijuna eura je potrebno kako bi imali dakle odgovarajuće kapacitete i razvoje što se tiče nove tehnologije. U tom smislu ova direktiva ima dvije glavne komponente. Moramo to uzeti u obzir kako bi se to razvilo na pravi način. S jedne strane imamo taj spektar, odnosno probleme europske politike u pogledu upravljanja spektrom. Uvijek države članice su smatrale da je pitanje spektra pitanje subsidijarnosti Sjetite se da smo i nedavno o tome razgovarali i nisi čak moglo o tome ni raspravljati, ili vijeće reklo ne, ne i ne. A sada A znate da je to uistinu sad nešto važno i ta situacija se promijenila. Jer e, ovaj razvoj koji smo imali tijekom protekli 3-4 godine u pogledu digitalne tehnologije je takav da sva društva, gospodarstvo je prožeto tom potrebom za tehnologijom, za e, najboljom infrastrukturom u pogledu brzine, kvalitete u trijalozima smo došli do nekog privremenog dogovora, jer ništa još nije gotovo dok se oko svega ne dogovorimo. Ali što se tiče samog spektra, možemo smatrati da smo tu postigli pravi uspjeh za institucije, za parlament, s obzirom na to da imamo sada zajednički okvir. Dakle, pitanje licencija, to nije bilo regulirano, to nismo imali zajedničku politiku. Sad imamo 20 godina prava korištenja budući da to dugoročno razdoblje može biti atraktivnije za ulagatelje. S druge strane, neću sada ulaziti u e, detalje, ali tu imamo čitav niz odredbi koji je zajednički, a istovremeno moramo imati jedan dobar okvir Imamo i nešto novo što je uneseno tijekom rasprave. Dogovorili smo se da do kraja 2020. one frekvencije koje su povezane sa određenim aspektima moraju biti dozvoljene. Što se tiče 5G-a, imat ćemo odgovarajuću infrastrukturu povezano sa spektrom. Dakle, kad se dogovorimo o toga, govorimo o pristupu mrežama. Tu pokušamo, pokušavamo stvariti jednu regulativu koja će potaknuti ulaganja. Tu sada raspravljamo s vijećem i moram reći da se tu mm, nalazimo u situaciji da je stav parlamenta vijeća i komisije dosta različit. Međutim, moram reći da imamo odličan tim. Ehm, ja sam izvjestiteljica, ali imam i odlične izvjestitelje u sjeni. I mislim da se nalazimo na putu da dođemo do jako dobrog dogovora. Na sljedećem trijalogu. ćemo još vidjeti što ćemo dodati, ali što tiče mog iskustva, Ovo je jedan od najboljih trijaloga u kojim sam ja sudjelovala. Hvala lijepa, zahvaljujem svima. Dakle, zahvaljujem svim zastupnicima i isto tako svima iz ITRE tajništva. Hvala vam lijepa. Hvala što ste nas obavijestili o ovom kompliciranom dosjeu. Gospodin Rvih će se malo odmoriti, a sada da zaključimo ovu točku na dnevnom redu, da ćemo riječ sljedećem govorniku. Sad ćemo govoriti o trijalogu vezano uz obnovljive izvore energije. Kolega Blanko Lopez ima riječ. Muchas gracias, eh, presidenta. Bueno, además de ratificar que el apoyo Hvala lijepa. Ja ću ponoviti da podrška ovog odbora i cijelog parlamenta kada govorimo o obnovljivoj energiji je nešto što nam je uistinu pomoglo kada smo ušli u ove pregovore. Do sad smo imali samo jedan trijalog, uvodni, gdje su institucije iznijele svoja stajališta u pogledu pregovaranja ovog kompromisa. Međutim, na tom prvom sastanku smo mogli vidjeti da su jako udaljena stajališta vijeća i parlamenta i to u čitom nizu tema. A imajući to na umu, a odvijaju se i neki te sastanci na tehničkoj razini kako bi se klonili određeni problemi. Ovog popodneva se baš održao jedan od njih. Pokušavamo iznaći jedan kompromisni tekst e, o kojem ćemo moći razgovarati na budućem trijalogu, a 27. idući tjedan je već sljedeći trijalog. Nadamo se da ćemo doći do jednog dogovora. Bugarsko predsjedništvo tu dobro obavlja svoj posao. Čestitam njihovom timu na njihovim naporima. Ali kao što sam rekao, dosta smo udaljeni što se tiče naših stajališta. Jer usprkos najnovim informacijama koje je komisija iznijela, obavijestili su nas o tom tehnološkom napretku koji je ostvaren od prvog prijedloga u pogledu obnevljivih energija. Dakle, usprkos novim podacima, vijeće nije promijenilo svoje stajalište i malo nas to brine. Dakle, evo još uvijek se nalazimo u inicijalnoj fazi ispitujemo teren, tako reći. I nadam se da će se vijeće malo pomaknuti kako bi mi mogli pomoći našim građanima da uznapredujemo svi zajedno u toj temi i da možemo iznijeti neke nove prijedloge. Evo, kao što sam rekao, ovo je nekako ova faza ispitivanja i nadam se da ćemo preći malo više utorak na sam sadržaj. Kao što sam rekao, Bugarsko predsjedništvo je tu obavilo sjajan posao. Jako su zainteresirani za to da se ovaj proces zaključi tijekom njihovog predsjedanja, ali puno je tu još posla pred njama. I kao što sam rekla, dosta su nam stajališta udaljena. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Lopezu Blanko. Znamo da još treba mnogo toga odraditi, ali smo sigurni da smo u dobrim rukama što se tiče njegova izvješća. Prije nego što nastavimo sa posljednjim informacijama o trijalozima, a ja ću pročitati ono što su mi kolege ostavili, možemo sada govoriti o misiji u Austriji od 16. veljače 2018. godine Gospodin Rubih je bio šef delegacije, on će nas sada obavijestiti o tome. Hvala. E, e. Hvala lijepa. Mislim da je izaslanstvo baš u pravo vrijeme bilo u Austriji. Nije to bila izaslanstvo za austrijsko predsjedništvo. Nije to bili put u Austriju kako bi raspravljao ne o višegodišnjem financijskom okviru, a niti o Brexitu, već je prije svega se odnosilo na teme koje se na nas odnose, dakle ITRE i zaslanstvo Zvena Lange i kolege Stojana, Cenate Milna i Kapel, smo bili u stvari jedno dosta ovako možemo reći uravnoteženo izaslanstvo. I prije našeg susreta sa austrijskim parlamentom samo bih rekao da je to bilo vrlo zanimljivo. Da <laughs> živimo u dva različita svijeta i da je dobro i za jednu i drugu stranu da dođe do određene razmjene. Pa da vidimo koji problemi postoje i na jednoj i na drugoj strani. I zato su kolegice i kolege iz Austrijskog parlamenta bili vrlo pozitivni prema ovom posjetu i stvari su rekli da bi bilo bolje da možemo i češće voditi ovakav dijalog. Onda smo bili u Institutu za kvantičku optiku, Quantum Information, u našoj Akademiji znanosti i tu je Evropska unija iskazala veliki interes upravo za naš istraživački program i kao što je kolegica Kasilj upravo govorila o ovom digitalnom unutarnjem tržištu i kako se tu možemo posložiti, tu smo već vidjeli određenu budućnost jer upravo ova kvantumska tehnologija je nešto što može stvoriti čitavu revoluciju u pogledu interneta i mislim da tu trebamo biti spremni na to ako dođe tu do određenih otkrića, da će doći do intenzivne promjene cjelokupnog krajolika. Pa ćemo opet iznova morati nekako vidjeti i postaviti taj digitalni svijet. E, onda smo bili kod OMV grup, to je jedna velika tvrtku, odnosno koncern koji se bavi energijom i to globalno gledajući. Tu smo imali jednu intenzivnu raspravu prije svega što se tiče rafinerije, jer oni imaju jedan vlastiti inovacijski centar. I nama je tu bilo jako zanimljivo e, posjetiti jednu njihovu daljnju lokaciju jer smo tu onda vidjeli koje su tu količine u pitanju kada govorimo o plinu, do kojih e, različitih problema dolazi. Baumgarten ima pet kompresorskih jedinica sa preko 50 e, zaposlenika i mislim da je to jedan veliki izazov kada govorimo o rezervama plina, o transferu plina, kako bi uistinu došlo do e, jedne sigurne opskrbe. Onda smo išli u Austrian Power Grid, dakle, a kad se iz plina stvara struja, onda to ide dalje e, sa pitanjima, dakle, Original Group Continental Europe. Nama je jasno da ova tvrtka dakle, koja ima 3400 km strujne mreže, mm, da se tu žalilo u pogledu nekih odluka koje su donesene da trebaju jako dugi rokovi da se dobiju određena odobrenja i mi se nadamo da će to Europska komisija unijeti određeni postupak tad recimo za dobivanje dozvola ne treba više od tri godine ako ne postoji nikakva zabrana strane suda da jednostavno se smatra projekt odobrenim. Mislim da bi to bio jedan veliki napredak e, i mi očekujemo od komisije jednu takvu inicijativu u pogledu e, takve infrastrukture, dakle da kroz to i ostvarujemo naše e, ciljeve kada govorimo o energetskoj učinkovitosti, da postoji i nužna infrastruktura i da ćemo onda moći pružiti i usluge našim građanima. E, mislim, ono, kamionima je potrebna određena vrednovanje ili evaluacija, e, pa to je zbiljem zlouporaba demokracije. Onda smo sa glavnim e, direktorima određenih industrijskih postrojenja u Austriji vodili e, raspravu. Tu je interes bio prije svega upućen na pitanje o pogledu znanosti i da je tu pitanje toga da Europa mora postati nešto agresivnija kada govorimo o energetskoj politici. Mislim da je to bio dobar razgovor. Evo zadnji dan, to je bio susret e, s ministricom za digitalna pitanja, za digitalno gospodarstvo i MSP-ove, gospođa Margete Šampork, e, koja sama dolazi iz područja Telekoma koja je zadužena za trgovinu. Ona je sada stručnjakinja za softver u dakle, zajedničkom digitalnom tržištu. I tu smo uistinu iskoristili svaku minutu koju smo mogli, čak nam nije bilo dovoljno vremena da bismo porazgovarali o svim temama. Onda smo bili kod e, direktora u Ministarstvu za energetiku, gdje smo prije svega govorili o našem zimskom paketu. To se odnosilo na glavne e, prioritete, dakle obnovljiva energija, energetska učinkovitost, sigurnost opskrbe. Mislim da je tu Austrija pokazala da kod obnovljive energije možemo puno toga ostvariti 2030. bi trebali imati 100% obnovljivu energiju, pa vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Onda smo bili kod e, ministra za obrazovanje i znanost i istraživanje. On je htio za FP9 da dobijemo e, jedan ubrzani postupak, e, fast track procedure, Austrijsko predsjedništvo će sve učiniti što može da se fiksira to pitanje i to još prije izbora. Dakle, htjeli bismo prije izbora pokazati stanovništvu gdje su neke glavne točke što se tiče budućnosti i onda smo još završno posjetili jedan vrlo zanimljiv centar za osposobljavanje koji bi si mogli samo poželjeti E, u svim zemljama kako bi mladi mogli steći bolje razumijevanje u pogledu energije i energetike. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Ovaj posjet je bio pun e, raznih sastanaka. A sada na samom kraju imamo tri obavijesti o trenutnim pregovorima o vrlo važnim dosijevima. Ja ću zadnja izvijestiti odbor. A što se tiče upravljanja, gospođa Rivazi i gospodin Turme imaju riječ. Hvala. Gospođo predsjednice, ja ću vam e, kratko oslikati ova pravila o upravljanju 21.2. smo imali neformalni trijalog vezano uz znači, stajališta parlamenta i vijeća bez obzira da što se raspravljalo o e, sadržajima određenih članaka nije nijedna odluka e, donesena sa mojim suizvjestiteljem e, smo podcrtali da je parlament dobio snažan mandat velikom većinom u plenarnoj sjednici. Mi smo znači oslikali stajališta Europskog parlamenta. Moramo imati dugoročne strategije e, za uspostavljanje onoga što stoji u e, Pariškom sporazumu, isto tako e, uspostavljanje multirazinske platforme za dijalog, te isto tako E, načel, prioritet e, učinkovitost, energetske učinkovitosti i isto tako mehanizam popunjavanja e, manjkavosti. Imali smo podpredsjednika za energiju, gospodin Stankova i isto tako smo govorili o različitim stajalištima te također E, on je također govorio o tome da se treba smanjiti administrativni e, teret. Isto tako, gospodin Kanjete je bio e, medijator, on je govorio isto tako znači o mehanizmu gap filer i dru, dru, znači prijedlogu komisije općenito. Europska komisija namjerava i spremna je uspostaviti od studiju od prvog tog e, trijaloga imali smo raspravu o određenim e, člancima, imali smo znači finaliziranje e, znači određenih pitanja. 26.3. se predviđa sljedeći trijalog, a predviđamo također i tri sastanka do tog trećeg trijaloga. Hvala. Hvala, ne znam želi kolega Turme nešto dodati. We are moving well on the Da, htio sam samo reći da tehnički gledano e, dobro napredujemo. Dva tjedna je rok za postizanje sporazume. Moramo dakle čekati da se pokrene vijeće. Neke progresivne države članice već rade na tomu. Treba im malo vremena za to. Sljedeći trijalog održat će se krajem travnja. E, to je prilično obećavajući sastanak na kojem ćemo moći brže napredovati. Za nas je jasno da imamo e, mandat dodljen širokom većinom glasova u parlamentu. Većina građana e, ne želi da mi budemo manje ambiciozni u postizanju ciljeva Pariškog sporazuma. Zato moramo biti spremni za bitku i mi smo svakako spremni na to. Hvala i sve najbolje u vašem radu. A, kao što je kolegica Lopez Blanco i vi isto imate mnogo poteškoća u vašem radu, ali sigurna sam da ćete i dalje braniti interese parlamenta. Što se tiče trijaloga, sada riječ ima kolegica Grostet vezano uz program razvoja industrije obrane u Europi. Hvala gospođo predsjednice. Prvi trijalog se održao Radi se znači o programu industrijskog razvoja na području e, obrane. Održao se 15.3. u Strasburu. Bila sam znači e, sa kolegom Estebanom Postom i Ivanom Paskom. Isto tako smo razgovarali sa predsjednič, predsjed, znači predstavnicima predsjedništva Bugarske. Ono što je važno je da prvog, prvog 2019. godine moramo imati stupanje na snagu i u svibnju moramo što se tiče proračuna to završiti i nemamo puno vremena. Prvo, imali smo znači prvo e, e, pitanje proračuna, neprihvatljive akcije Isto tako entiteti koji su prihvatljivi. Što se tiče e, proračuna, nemamo uopće ista stajališta jer parlament želi da se izbjegne znači e, e, rasprostiranje kroz programe, a staje, e, vijeće ima potpuno drugačije stajalište, jer ako imamo e, znači tu e, maržu, vijeće ne želi da se ta marža koristi. Komisija je obećala da će na tom pitanju raditi, da će nam predložiti kompromis. Ne možemo sad imati dva različita stajališta. Komisija E, će raditi na kompromisu koji može biti prihvatljivi za vijeće i za parlament. Što se tiče neprihvatljivih akcija, to je manje osjetljivo pitanje. Imamo opću klazulu koja govori o tome da neka e, proizvedena oružja se mogu podupirati u okviru ovog programa. Radi se naravno o usklađivanju sa međunarodnim obvezama i tako dalje. Tu ćemo se uspjeti e, sporazumjeti. Što se tiče programa rada parlament je zatražio da e, tu imamo delegirani akt komisija e, traži provedbeni akt no za naš taj provedbeni akt nije e, dovoljno objašnjen naravno moramo poštivati prerogative našeg parlamenta i znači akt temeljni akt mora imati sva objašnjenja E, ono što je zašto je parlament zatražio e, delegirani akt zato što je program rada komisije bio potpuno nejasan i dok nećemo imati jasnu sliku nećemo napredovati što se tiče prihvatljivih entiteta trebamo imati preciznije kriterije od onih koje predlaže e, vijeće jer znači poduzeća koja e, rade u Europskoj uniji, ali imaju sjedište u trećim zemljama, mogu biti e, uzeta u obzir i prihvatljiva za javnu nabavu samo u određenim, točno e, određenim okvirima i prema točno određenim kriterijima. Sljedeći trijalog je predviđen za 10. travanj morat ćemo organizirati isto tako i dodatne tehničke sastanke. Moramo se požuriti jer ako želimo e, dovršiti najveći dio posla u svibnju, naravno moramo e, ubrzati cijelu stvar. Hvala na ovom izlaganju. Ne Nedostaje samo sada izvješće kolege Poca. On mi je ostavio bilješke, pa ću ih ja pročitati. Što se tiče trijalogu o energetskoj efikasnosti, Prvi trijalog e, dogodio se 22. veljače, nakon toga smo imali četiri tehnička sastanka na kojima je došlo do znatnih poboljšanja što se tiče prijedloga kompromisnih amandmana, pogotovo što se tiče sljedećih pitanja e, što se tiče grijanja, hlađenja i tople vode za kućanstva, financiranje energetske efikasnosti, načelo Energy Efficiency First, Energy Poverty, i u drugom trijalogu koji se jučer održao, Vijeće i parlament su se privno dogovorili oko drugih odredbi, pogotovo što se tiče mm, informacija i o potrošnji i financiranju energetske efikasnosti. Potrebni su više na zalaganja oko Energy Efficiency First i oko energetskog siromaštva sljedećem trijalogu ćemo se morati posvetiti e, političkim ciljevima efikasnosti, energetske efikasnosti, a parlament je predložio obvezujući cilj od 35% energetske efikasnosti, a vijeće predlaže cilj od 30%. Još nešto treba ćemo razgovarati je članak 7, obveza energetske uštede Komisija je tražila da se do 16. E, svibnja odgodi sljedeći trijalog, razlog je zato što će neformalni vijeće će se dogoditi u Sofiji 19. travnja i tada će ministri raspravljati o perspektivama o trima temama o energetici e, o kojima se trenutno pregovara. Nadamo se da će, da će nakon toga sastanka neformalnog vijeća predsjedništvo moći dogovoriti kompromisni dogovor oko ciljeva a namjera je da se do kraja svibnja zaključe pregovori, a ista situacija je i u drugim dosijejima. Kolegi POC e, želimo sve najbolje u radu. Zahvaljujem svima vama koji ste ostali na ovom sastanku do sada. U 17 sati, dakle za nekoliko minuta, nakon kratke pauze imat ćemo potpredsjednika komisije Ševčovića koji će sudjelovati u važnoj raspravi o plinu. Pa vas molim, molim sve zastupnike da ostanu za ovu razmatranje ove važne točke na dnevnom redu. Imamo kratku stanku od pet minuta.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 Uh, Poštovane kolege i kolegice, dame i gospodo, imamo sada razmjenu gledišta sa gospodinom Ševčovićem, podpredsjednikom Europske komisije i također zaduženim povjerenikom za energetsku uniju. To su dvije različite funkcije. Predsjednik e, Energetske unije i potpredsjednik komisije. Razmjena gledišta tiče se najnovih zbivanja u pogledu opskrbe Ukrajine ruskim plinom. Hvala potpredsjedniče što ste došli na sastanak našeg odbora. Znamo što se dogodilo krajem eh, mjeseca kad je Gazprom zaustavio isporuke prema Ukrajini i to se dogodilo u trenutku vrlo niskih temperatura. Došlo je do donošenja izvanrednih mjera koje je donijela Ukrajina, uključi privremeno zatvaranje škola i drugih javnih zgrada. Podsjetimo se da 2006. godine, ali 2009. godine situacija je bila vrlo slična kao danas u Slovačkoj i u Bugarskoj nije došlo do isporuke plina dva tjedna tijekom e, vrlo oštre zime. Sada imamo sličnu situaciju u Ukrajini. Zamolit ćemo potpredsjednika komisije da nešto kaže o političkom i pravnom temelju za ovu situaciju, o razvoju događaja, o implikacijama za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji i o mjerama koje je Europska unija poduzela ili će poduzeti kako bi riješila ovu situaciju. To su sve vrlo važna pitanja za Europski parlament. A odbor ITRE je odgovoran upravo za te teme. Hvala vam još jednom što ste došli na naš sastanak. Imate riječ, gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, dragi Irži, zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Kao prvo zahvaljujem što ste me pozvali na razminu gledišta s odborom ITRE o posljednjim razvojima što se tiče opskrbe plina iz Rusije u Ukrajinu. Ovaj odbor se bavi ovim e, pitanjem i čitavim nizom pitanja energetskoj uniji, o energetskoj uniji. Sigurnost energije i vanjski aspekti imaju vrlo važnu ulogu u ovom kontekstu. Znam da su ove teme vrlo važne za vas i čast mi je što mogu danas o tome razgovarati s vama, a to sam učinio već mnogo, već mnogo puta u prošlosti u ovom domu. Zahvaljujući ovoj interakciji mi smo uspjeli eh, obraditi razne vrlo ključne elemente koje bih nazvao kamenom temeljcem naše arhitekture energetske sigurnosti. Već ste usvojili novu uredbu o sigurnosti opskrbe plinom koja nam omogućava da imamo bolju transparentnost u komercijalnim ugovorima. Ako se dobro sjećam, mnoge države članice su rekle da se to nikad neće dogoditi, ali mi smo to ipak postigli i to je važan rezultat. Zahvaljujući ovoj uredbi mi ćemo imati efikasne mehanizme e, sa preventivnim mjerama koje se temelje na procjeni rizika koje će nam e, pomoći u e, trenutku potencijalne krize. Također ste donijeli odluku o međuvladinom sporazumima o plinu kako bi se osiguralo da države članice pregovaraju o sporazumima koji su u skladu sa europskim pravilima. Također želim istaknuti vaš rad na strategiji Europske unije u ukapljenom prirodnom plinu kojem smo dali doprinos diversifikaciji naše energetske opskrbe. Imamo vrlo jasne dokaze o tome kako će novi LNG terminali e, i kako su već doveli do pada cijena plina za naše potrošače i imali smo tu mogućnost e, određivanja granice za države koje su nekad bile ovisne o jedno, jedinoj, e, jednoj izvoru energije. To je jako važno za energetsku sigurnost. Dakle, ukupno gledano radili smo na svim ovim pitanjima i uspjeli smo također e, postići rezultate marljivim radom. Tu mislim prvenstveno na interkonektore i to je pitanje zajedničkog interesa i vjerujem da ako stvorimo interkonektore, a njima ćemo poboljšati protok, uspjet ćemo imati i dodatne opcije protoka plina po europskim državama. Mogu ovdje sada nabrajati mnoge mjere što se tiče skladištenja plina i drugih mjera koje smo poduzeli proteklih godina. A danas mislim da stvarno možemo zaključiti da zahvaljujući našoj suradnji i odličnom radu Europskog parlamenta mi smo u puno boljoj situaciji sa stajališta sigurnosti opskrbe energijom nego prije tri godine a to je vrlo popljiv dokaz toga da je energetska unija nešto što dobro funkcionira. Bez obzira na kontekst Pariškog ugovora i ciljeva, sporazuma i ciljeva za 2030. godinu, mi smo već krenuli na put dekarbonizacije. Već danas, nakon tri godine, vidimo da energetska tranzicija Europi zapravo činjenica. Unatoč toj činjenici, Istovremeno moramo imati na umu to da srednjoročno, čak i ako budemo uspjeli postići sve klimatske ciljeve, plin će i dalje biti važan izvor energije za Europu. On će biti tranzicijsko gorivo koje će nam biti važno za balansiranje energetske opskrbe e, koje će se temeljiti na obnovljivim izvorima energije. Kako možemo osigurati to da opskrba plinom bude stalna? To je e, sada jako važno zato što gotovo dvije trećine plina koje potrošimo u Europi se uvozi iz inozemstva povećava se domaća proizvodnja, a plin, uvoz plina će se povećati idućih godina. time dolazimo do pitanje isporuke plina iz Rusije. Udio ruskog plina u ukupnim uvozima iz europskih država trenutno je vrlo visok, iznosi 40%. Naši energetski odnosi s Rusijom igraju važnu ulogu u našim odnosima, vanjskim odnosima u području energetike radimo mnogo i marljivo na našoj sigurnosti energetskom opskrbom. Trebamo smanjiti našu ranjivost u odnosu na vanjske faktore, ali istovremeno moramo biti realistični i pragmatični i primijetiti da stabilni odnosi sa trećim zemljama su ključne za opskrbu našeg gospodarstva. Ukrajina je blizak i strateški partner i susjedna država Europske unije. Bliska joj je u mnogim područjima, uključujući energetiku. Kao što znate, potpisao sam 2016. E, godine e, energetski memorandum razumijevanja s Ukrajinom koja je bitna za našu dimenziju energetske unije i ubrzo ćemo e, imati i tješnju suradnju na temelju ovog novog memoranduma. Moramo modernizirati gospodarstvo, budući da je energija okosnica gospodarstva, treba prvo stabilizirati i potaknuti razvoj te države. Ukrajina je krenula na impresivan put reformi u području energetike, mnogo toga je već postignuto, na primjer reforma sektora plina, a uzmite kao primjer sve mjere koje poboljšavaju energetsku efikasnost, a mi kao Europska unija im pomažemo u tome i to ne samo know-how, nego i financijskom potporom 100 e, milijuna eura samo ove godine. Istovremeno Ukrajina je, ima vrlo važnu transportnu rutu i dovodi ruski plin u Europu. Gospodin Buzek je već spomenuo godine 2006. i 2009. kada smo vidjeli koje dramatične posljedice može imati e, obustava isporuke za europske države. Zato mi je drago to što 2009. godine unatoč izazovima na istočnoj granici Ukrajine transportna ruta je dobro funkcionirala pa sve do današnjeg dana i zahvaljujući ovoj ruti u transportu imali smo e, dobru opskrbu plinom u Europi, a to je bio važan doprinos razvoju naše gospodarstva. Istovremeno ovaj tranzit je stvorio prihode za Ukrajinu, a mi znamo koliko su ti prihodi potrebni e, Ukrajini za financiranje reformi koje su vrlo važne za budućnost eh, njezinih građana. Bez sumnje, tenzije između te dvije države koje eh, su svakako eskalirale zbog okupacije Krima i eh, konflikta u istočnoj Ukrajini imaju utjecaj na energetsku situaciju u Ukrajini, ali i u Europi. Siguran sam da pažljivo pratite slučaj arbitraže u Štokholmu. Slučajevi arbitražnog suda u Štokholmu odigrali su, kao što znate, vrlo važnu ulogu u odnosima između dvije kompanije Naftogaz i Gazprom. Htio bih podsjetiti da je arbitražni sud i izabran sa strane obiju strana u ugovoru i e, njegova presuda ukazuje kako će biti budući odnosi u komercijalni odnosi između tih tvrtki. Komisija nije bila dio tog postupka, ali pozdravlja to što je arbitražni tribunal e, objavio odluku o isporuci plina i o ugovorima o tranzitu plina između Naftogaza i Gazbroma. Komisija očekuje da će obje strane poštivati ovu odluku suda i da će ona biti dobar temelj za dobre odnose između dvije tvrtke. Zato smo zabrinuti zbog razvoja događaja između Gazbroma i Naftogasa, do kojeg je došao odmah nakon objave arbitražnog, odluke arbitražnog suda 28. veljače, a Gazprom je odlučio raskinuti ugovor o opskrbi i tranzitu. Nadamo se da će do ovog otkazivanja ugovora doći na regularan način i da će se poštivati prava i obveze obiju strana. Vjerujemo da Gazprom i Naftogaz trebaju pratiti e, odluku Štoholskog e, suda i Gazprom e, treba platiti 2,6 milijardi naftogasa i isporučiti plin koji treba isporučiti. Mislim da se ne bi trebalo e, priklanjati kontraproduktivnih rješenjima kojima bi situacija eskalirala i obje strane su mi rekle da to neće se dogoditi. Komisija je spremna u olakšavanju e, razgovora u trenutnoj situaciji. Kao što znate, Ukrajina je 1.3. pokrenula e, mehanizam ranog upozorenja na temelju sporazuma o pridruživanju nakon što je naručeni plin nije isporučen. I mi smo odmah odgovorili i imao sam bilateralne konzultacije sa ukrajinskim e, premijerom Grozmanom sa izvršnim direktorom Naftogasa i sa ministrom energetike Rusije. Također e, smo imali tehničke konzultacije s komisijom i sa kolegama iz Ukrajine, a ENCOG je također bio uključen u taj proces. To je vrlo važna organizacija koja je potpuno uključena u praćenje situacije. Što se tiče tranzitnog ugovora koji ističe krajem 2019. godine, mislimo da je najbolji način da nastavimo taj sa, da nastavimo sa trilateralnim e, e, razgovorima kako bismo došli do tranzitnih volumena nakon 2019. godine. Razdvajanje i transportna mreža su važni elementi i nadamo se da će ukrajinske vlasti naftograz nastaviti u procesu razdvajanja. U uključivanje zapadnih kompanija bi bila svakako mjera kako bi se tranzit nakon 2019. godine osigurao kao situacija u kojoj će svi biti na dobitku i mm, nadam se da će se javiti kompanije koji su zainteresirane taj proces. Energetska sigurnost u Europi ovisi o dobrom funkcioniranju, transparentnosti eh, internog eh, tržišta energetike, a plin, direktiva o plinu treba osigurati dobro funkcioniranje tržišta i trebamo time izbjeći eh, zloporabu i naravno teže na tržištu. Vaš je odbor jutros glasao o izmjeni direktive o plinu. Europska komisija je dala prijedlog u 11. mjesecu, a vi ste izmijenili taj prijedlog. Time pokazujemo da se europsko zakonodavstvo primjenjuje na sve interkonektore plinovode sve do vanjskih granica Europske unije. To će osigurati to da se svi plinovodi dovedu u sklad sa e, europskim e, pravilima i da operatori djeluju efikasno. Predsjednik Juncker je rekao u svom e, pismu namjere da ovo predstavlja važan korak naprijed prema kompletiranju energetske unije, time se jača E, solidarnost i stvara jedinstven regulatorni okvir za tranzit plina u EU bez obzira na podrijetlo. Zato bih se htio zahvaliti na vašem pozitivnom glasovanju jutros i nadam se da će vijeće finalizirati svoje stajalište što se tiče našeg prijedloga kako bismo mogli započeti sa trijalogom što prije. Na svim razinama će svi biti uključeni ministri, premijeri, ministri energetike, uključujući ministre Bugarske. I u Sofiji smo raspravljali već e, o agendi bugarskog predsjedništva. Znam da će predsjednik e, otići brzo u Bugarsku. Tako da se svi nadamo da će predsjedništvo nakon dobivanja ovakve podrške, da će predsjedništvo pokrenuti stvari i da ćemo zaključiti ovaj dosije u vijeću kako bi onda krenuo trilateralni proces. Zahvaljujem na konstruktivnom pristupu ovom prijedlogu. Zahvaljujem na pozitivnim izmjenama. Mislim da će to odigrati važnu ulogu u izgradnji energetske sigurnosti Europe. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Zbilja smo pomno slušali vaše riječi vezano uz ovu situaciju, aktualnu situaciju sa Ukrajinom. Mi smo bliski s Ukrajinom. Imamo suradnju na mnogim područjima sa ukrajinskim partnerima. Odgovornost u među e, institucionalnim, ali i međunarodnim odnosima je izuzetno važna. To nam je potrebno, jer inače povjerenje će nestati. Sad počinjemo sa raspravom. Prvo, predstavnik EPP-a i e, koordinator Kristijan Karinš, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Vaš angažman je očit, drago mi je što ste ponovno gost u našem odboru. No, nažalost, ovaj tajming i tema su zapravo malo problematični prije nekoliko godina imali smo znači Gazprom i ruska vlada je kroz taj monopol e, koristila Gazprom kao političko oružje nakon znači ove odluke i presude arbitražnog suda u Štokolmu Imali smo tu e, obezu plaćanja 2,6 milijarde e, naftogasu Gazproma. No, u tom trenutku oni odlučuju e, prekinuti opskrbu i Ukrajinci u tom smislu jednostavno izvrgnuti velikim problemima. Mogu reći da e, da je situacija tako da zapravo to sve skupa se ne osniva ni nikakvoj tržišnoj logici. Vraća se novac Ukrajincima, a nakon toga se zatvara opskrba. Da, e, Ukrajina nije dio EU-a, ima e, znači E, tu Rusija na neki način malo želi pokazati svoje mišiće i zube sa Evropske, to malo drugačije. E, danas u našem odboru i danas e, smo znači podržali ovu direktivu o plinu i izmjenama koje je komisija predložila. Ako to u trialogu sa vijećem prođe, onda će to e, povećati mogućnost e, komisije da bude aktivno uključena u ove projekte i to u interesu svih građana Europske unije. A e, to je važno i za učinkovito provođenje energetske E, unije. Postavljam pitanje kako se to sve može provesti kroz ovaj proces trijaloga. A drugo, postavljam si pitanje vezano uz Italiju, Španjolsku, Francusku i njihov, znači, zabrinutosti kolega iz tih zemalja vezano, znači, uz postojeći e, plinovod e, kroz sjevernu Afriku u trenutku kad e, imamo te projekte, ponekad ja sam bio uključen u razgovore i ponekad nije čak ni jasno s kime se treba razgovarati, ko je e, nadležan za to. Mislim da što se tiče juga Europe i e, zemlje iz tog područja imaju zbilja e, vrlo utemeljene zabrinutosti što se tiče provođenja tih e, ugovora. Hvala, Kristijaniš. A sada u ime SND-a koordinator Dan Nika. Izvolite. Želio bih pozdraviti povjerenika Ševčevića. Dobro je da se komisija bavi ovom problematikom. To je vrlo važno pitanje, dakle energetska sigurnost. Dakle, kao što sam rekao, komisija to uzima za ozbiljno, dakle pitanje energetske sigurnosti i to uistinu cijenimo, pogotovo u onim područjima E, gdje je to malo teže kada govorimo o pristupu energiji, dakle plinu i to u različite svrhe. To se ne radi u nikakvom luksusu, to je jednostavno što nam je, nešto što nam je potrebno. I zato bih vam se najsrdačnije zahvalio što se bavite tom temom. I još nešto. I to u istom pravcu. Dakle, ja pozdravljam i to e, što smo danas donijeli neke važne odluke tijekom jutra u pogledu našeg zajedničkog tržišta, dakle kada želimo imati određene sporazume, onda se moramo i pridržavati svih pravila i ovo je sad jasan znak koji smo mi odaslali. To su sada svi jasno shvatili, taj znak koji smo evo mi odaslali. A prije dva tjedna E, je i zaključena lista projekata zajedničkog interesa. To je uistinu vrlo važno i za energetsku sigurnost i za obnovljive izvore energije. Ako tu nemate određeni backup, e, uistinu je a u stvari ga morate imati i, to moraju svi shvatiti. Način kako, vi, kako se sada bavite ovim odnosom između Rusije i Ukrajine je isto dobar. Dakle, način kako se vi tu ponašate, to je vrlo korektno, jer nije to jednostavno tu nastupiti kao posrednik e, između onih koji žele tržište normalno funkcionira i onih koji žele neki poseban položaj, ali takav jedan poseban položaj, pa to ne može sa Europskom unijom, tako. I još nešto. Što se tiče energetske sigurnosti. Tu bi bilo bitno uzeti u obzir i ona područja koja su bitna u pogledu plina, recimo e, područje Crno more. Tu bi mogli imati neke velike kapacitete. Tu možemo čak imati i više nego što su potrebe Rumunjske, pa bi se e, zemnim plinom mogla obskrbiti cijela regija, ali tu je određena suzdržanost, čak i od strane komisije. I tu trebamo vidjeti jer radi se o opskrbi i opet pitanje sigurnosti. I još jedan puta, dakle i dalje ćemo biti vrlo odgovorni prema ovoj temi jer važno je da postignemo i naše cilje u pogledu klime i što se tiče obnovljivih izvora energije. Ne smijemo tu biti lakomisleni i to smo uvijek iznova dokazali da nam je to bitno. I tu dobro surađujemo s komisijom, dakle mi kao parlament. Još jedan puta hvala vam lijepa i vama osobno se zahvaljujem. Thank you much. And supply to Bulgaria is very easy. Hvala. Da, to je važno i za Bugarsko, ne samo za Slovačku i za Mađarsku. Gospodin Tošanovski. Hvala. Cijenim što je povjerenik e, s nama u ovim uzburkanim vremenima. Imamo to iskustvo 2006. 2009. godine. E, Europska unija igra veliku ulogu. Mogu reći da od 2006. godine smo iznašli mnoga E, tehnološka rješenja. Te je Europska unija u ovom trenutku dosta sigurna, nismo pretrpili velike štete. E, e, teško će vam biti odgovoriti, možda na sva pitanja ćemo postavljati teška pitanja. E, što se tiče 2006. godine imali smo znači taj reverse flow u um, e, Slovačkoj i Češkoj republici. Sigurnost e, opskrbe u Europi u tom kontekstu je povećana. Što se tiče Nord Stream 2, a kad se to završi, onda će situacija za Ukrajinu biti još kompliciranija što se tiče tih e, i ugovornih i tehnoloških odnosa, jer Nord Stream će biti e, novi čimbenik i možda ovi plinovodi preko Ukrajine neće biti toliko neophodni. A što se tiče novih tehnoloških rješenja, nakon Nord Stream 2 situacija će biti drugačija i još imamo vremena da to sve uzmemo u obzir. Znači, nakon što se Nord Stream e, završi, situacija će biti u potpunosti drugačija. A moje drugo pitanje je povezano sa e, znači, pregovorima koje su upravo u tijeku vezano uz energetski paket. Imamo povećan, povećanu ovisnost o trećim zemljama za plin, To sve nas podsjeća na probleme koje smo imali s drugim fosilnim gorivima, sa ugljenom i tako dalje. Hoćemo li ponovno biti uhvaćeni u stupicu? Hoćemo li pronaći pitanje, e, rješenja u budućnosti? Znam da su to komplicirana pitanja. Cijenim vašu hrabrost e, što ste danas e, pred nama, no u svakom slučaju rješenja i odgovore teško pronaći. Hvala, kolege. A sada za zelene. Koordinator gospodin Tomas. Hvala gospodine Bužek. Dobar dan eh, gospodine povjereniče. Možemo reći da je ova situacija nevjerojatna. Ukrajinski operatori unaprijed plaćaju E, velike količine plina kako bi u trenutku velikih hladnoća e, riješili probleme svoje populacije kako ne bi platili kako ne bi e, patili a e, koliko sam shvatio, 15 minuta prije potrebnog ne isporuke, Gazprom odlučuje da ne izvrši isporuku i ostavlja e, sve te ljude, e, mlade, stare, djecu i tako dalje, da se smrzavaju. Koliko sam shvatio, da smanjenjem pritiska u plinovod u određenom trenutku u e, e, jednostavno se može u potpunosti dovesti u pitanje funkcioniranje e, plinovoda u Ukrajini. Ono taj sustav u Ukrajini je dosta nestabilan i moramo biti svjesni toga. Europska unija mora snažno odgovoriti, biti solidarna imam e, vrlo konkretno pitanje vezano uz ovaj ugovor o tranzitu između Ukrajine i Rusije, on, će se završiti 2020 ili 2021. godine. Možda bi Europska komisija, isto tako Francuska i Njemačka, oni koji su bili uključeni u ugovor iz Miska, e, mogli pomoći kako bi se postigao e, sporazum sa Rusijom. A još jedno, danas ujutro kad smo raspravili o našem političkom stajalištu, nisam e, bio iznenađen da komunisti u ovom e, domu su e, E, sa, drže stranu Rusiji. Isto tako e, nisam iznenađen da ekstremna desnica također drži stranu Rusiji, ali ono na što sam e, izuzetno ponosan je da moj klub zelenih uvijek imaju jasno stajalište. Mogu reći da su u Njemačkoj e, zeleni koji se e, bore sa naše strane, a u Francuskoj zeleni također imaju jasno stajalište. Mogu reći da što se tiče Francuske i predsjednika e, Macrona, Makrona, mislim da je neprihvatljivo da e, država koja je potpisala ugovor iz Minska Eh, sabotira zdravlje stanovnika u Ukrajini to držeći stranu Gazproma i Rusije. U tom eh, mogu reći da gospodin Manstrale je tada u određenom trenutku to nametuo gospodinu eh, Olandu, a mislim da moramo u svakom slučaju ovdje imati veliku solidarnost Europske unije i ne smijemo to dovoditi u pitanje ni u kojem slučaju. Hvala kolega. A sada u ime Gue, gospodin Benito Ziluaga, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem povjereniku što sudjeluje u našem sastanku odbora za energetiku i industriju. Imam tu neke sumnje koje se ne tiče samo stanovnika Ukrajine, nego i nešto što smo već i mi proživjeli u Europskoj uniji. Znači, zabrinutost se tiče sigurnosti opskrbe. Vi dovodite u pitanje to pitanje ovisnosti o ruskom plinu, ali ne dovodite pitanje općenito e, tu ovisnost o plinu. Moramo, e, što se tiče te ovisnosti, osmisliti strategije. Tu govorite o e, većoj transparentnosti što se tiče državnih ugovora. Isto tako diversifikacija, isto tako strate, zajedničke strategije kako bismo diversificirali opskrbu, ali plin nikad ne dovodite u pitanje. To povezujete sa e, borbom protiv klimatskih promjena, ali tu ignorirate to pitanje metana. Imamo isto tako u tom smislu druge mjere što se tiče direktive o obnovljivim izvorima ili otpornosti. Nećemo nikad ostvariti te ciljeve ako ne smanjimo ovisnost o plinu općenito i posebno o ruskom plinu. Radi se o europskom dokumentu gdje se govori da se treba povećati ciljeve što se tiče održivih energija. to će biti korisno u, e, isto tako i za borbu protiv ovisnosti o ruskom plinu. Što se tiče znači e, velikih energetskih e, tvrtki u Europi. Imamo sastanke s njima. Total do prinosi za 20% u jednom velikom projektu na sjeveru Rusije. Wintersol isto tako sudjeluje u izgradnju Nord Stream 2. U okviru tih sastanaka želio bih znati o čemu se e, zapravo govori. Koje su teme tih sastanaka? Budući da ima sve te vrlo bliske odnose, kako komisija ne može e, znači promijeniti situaciju što se tiče izgradnje plinovoda u Rusiji? Hvala, gospođa Harms. Es gab ja in den letzten Tagen, there were during the last days uh, also reports. posljednjih dana smo imali već izvješća vezano za bilateralno rusko-ukrajinske sastanke u pogledu dakle, problema kojim se moraju riješiti. Dakle, Postoji li već službeno jedan trilateralni format e, s obzirom na ove krizne situacije i čini mi se kad su bile te hitne situacije imali smo trilateralne sastanke i tu je obično i komisija sudjelovala, pa je komisija tu i iznalazila bolja rješenja e, nego što e, se to činilo tijekom bilateralnih e, sastanaka. Tu me zanima dakle vaše mišljenje. Isto tako bih htjela nešto čuti u pogledu toga postoji li ikakvo razmatranje u pogledu stajališta vijeća i te potrebe da se regulira tržište plina, kao što smo recimo danas ste razgovarali već o ovom odmoru, dakle s obzirom na nedavna događanja i Ukrajinu, ili se još uvijek ide onim uobičajenim načinom i da Njemci u stvari se ponašaju kao što su i do sada se ponašali. Thank you very much, Madame Hvala, gospođa Hvala, gospodine predsjedniče. Prije svega što se tiče kolege Tjurmesa, jako mi je e, šteta i dosta mi je da stalno e, mi dijeli lekcije. Ja bih puno toga mogla reći o Luksemburgu, a ne kažem. Što se tiče ovog pitanja kojima se bavimo, ja bih željela reći da sam uvijek željela znači e, braniti poštivanje dva načela znači sigurnost opskrbe i nakon toga diversifikacije resursa e, gospodine potpredsjedniče komisije vi ste nam rekli da je plin suštinski u ovom tranzicijskom e, periodu gdje obnovljive energije ne mogu osigurati potrebnu opskrbu energijom ja to kažem jer naši zeleni odbijaju fosilna goriva i u tom smislu moramo braniti tu potrebu za plinom. A što je sa partnerstvom sa Afrikom? Sustavno govorimo o Gazpromu i o opskrbi plinom preko Rusije, no diverzifikacija znači i uzimanje u obzir tog plina u Africi. Želio, željela bi dobiti neke informacije vezano to, uz to ako je moguće. Hvala lijepa, gospodin Kohričak, podpredsjednik našeg odbora. Hvala lijepa. Imam par komentara. komentari vezani uz one glupe stvari koje je kolega Turmes rekao. To su njegova stajališta. I on ima pravo na to. Međutim, moje pitanje. Iz Libije imamo samo jednog dobavljača, monopol, a ne znamo ni tko je to. Je li to u redu za komisiju? jer imamo dakle plin iz e, Rusije, Alžira, što se tiče Alžira, jasno je da imamo samo jednog monopolistu. Zašto se komisija ne bavi potencijalnim plinom koji se može dobiti u blizini Cipra? Jer nama stalno postavljaju ta pitanja. Naravno, malo je to e, složeno. Turska je na sjevernom dijelu Cipra, ali svejedno. Pitanje broj tri. Što se tiče zelenih e, i u parlamentu i drugdje, oni su bili protiv podizanja cijena za pul u Ukrajini. Ukrajina je tri puta digla cijene. Jeste se vi možda pobunili protiv toga? Nisam to čuo. I još jedno malo pitanje. Da li se komisija pozabavila diverzifikacijom e, izvora prirodnog plina recimo kada su se ukinule sankcije protiv Irana, jer Iran je veliki e, opskrbljivač e, plinom i imamo plinovod kroz Tursku koji bi se mogao koristiti, ja nikad nisam ništa čuo o tome. I još na kraju, da li naše kolege zeleni zbilja misle da je metan najbolje gorivo za budućnost? Jer se tu opet postavlja pitanje e, stakleničkih plinova. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Butikofer. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem gospodine potpredsjedniče na vašim informacijama. Htio bi se Htio bih odgovoriti gospođi Grostet. Bio sam pomalo iznenađen kad je ona reagirala na političku kritiku koju je kolega iznio u pogledu francuske politike. Vi ste ga napali da on brani luksemburške ideje. On nije napao politiku politiku Francuske jer je to Francuska, niti je napao vas. Osobno ste vi Francuskinja. On je kritizirao tu politiku jer je to pogrešna politika u pogledu energije, geopolitički gledajući, gledajući i što se tiče okoliša. I mislim da nije u redu da ovom parlamentu ako netko kritizira politiku Francuske, da se onda tako reagira protiv njega na ovakav e, nacionalistički način kao što ste vi to učinili. Da, možete otići ako ne želite to slušati, ali ja ću to svejedno izgovoriti, ili moje pravo to reći. Ja kritiziram dovoljno često svoju vladu. sad mogu kritizirati i vašu. Dakle, Francuska vlada ne razumije da se tu radi o sigurnosti Europe, o koheziji. I tu se radi o tome da Europa oblikuje svoju vlastitu budućnost. I sve dok se to ne razumije u Parizu i u drugim glavnim gradovima, nema smisla ujediniti Europu, jer mi razjedinjujemo Europu u pogledu tog pitanja i vršimo podijel između istoka i zapada. Zašto to radimo? Zašto uvijek iznova objašnjavamo da bi se u Europi trebalo raditi o solidarnosti, a kad istočni susjedi e, traže solidarnost, onda to nema više nikakve veze. Hvala lijepa. Molim vas, usporite. Htjeli bi razmjenjivati argumente. Dakle, da li se još netko želi javiti za riječ? Još uvijek možete. Rebeka možda prvo. Dame prvo. Rebeka. Moj prijedlog je bio da damo vremena potpredsjedniku da on odgovori. Onda se mi kasnije možemo baviti našim pitanjima. Samo par rečenica, kolega. Da, htio bi samo zamoliti svoje kolege, dakle, zelene, da je jasno da budemo emotivni ali sve dužno poštovanje. Gospođa Grstet nije tu sad brbljala nešto u nekakvom smislu. Ne samo rekla da se ne slaže. ne postavila vrlo razumno pitanje komisiji. Dakle, ne bi trebali možda ispucavati svoje emocije jedne na drugima. Imamo ovdje i povjerenika koji je uistinu uključen u to pitanje, pa bi bilo u redu da mi postavimo pitanja i da očekujemo odgovore i da ne bi trebalo na taj način iznositi svoje osobna mišljenja. Da, bolje imati jednu razvinu argumenata i malo smiriti stvari. To je bolje. Gospodine potpredsjedniče, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ako mi onda dozvolite i date dovoljno vremena, ja ću pokušati odgovoriti na pitanja uvaženih zastupnika Europskog parlamenta. I vrlo je važno pojasniti ova pitanja koja su oni postavili. Dakle, započet ću s pitanjem gospodina Karinša. Kako će to proći u vijeću? Tu bih temeljio svoj odgovor na nedavnom razgovoru sa bugarskim predsjedništvom. Ja sam im objašnjavao da moramo nekako prevladati te pravne rasprave koje imamo. Stalno imamo dakle naše pravne službe i komisije i vijeća koje sad raspravljaju o određenim temama. Na po mom mišljenju su tu stvari dosta jasne. Dakle, ako Mi svi znamo gdje su naše jurisdikcije. Iako smatramo da se tu radi o europskom teritoriju, onda je logično da se tu primjenjuje e, zakon Evropske unije. Stoga je moj apel bio predsjedništvu da oni tu iskažu svoje političko vodstvo u pogledu tog dosjea. Bilo bi dobro prevladati te pravne rasprave između e, pravnih službi i da se stavi na stol takozvani Revision One dokument, e, dakle ono što je pripremilo tajništvo vijeća i onda bi to države članice mogle razgovarati o tome. Znam da postoji čitav niz država članica koji bi htjeli o tome razgovarati. I mi isto tako znamo da bi trebale barem dvije runde tih razgovora i u prvom dijelu Mislim da bi vijeće trebalo povesti tu razinu na stručnoj razini, trebali bi doći do nekakvog općeg pristupa do kraja bugarskog predsjedanja i prije vijeća za energetiku. Mislim da se ono treba održati u lipnju, ako ne griješim. I drago mi je što ste jutros tako jasno glasali i pokazali da i zakonodavac može biti brz i to će stvoriti dodatnu motivaciju, dakle i za vijeće, da i oni započnu s raspravom i da prevladaju samo taj savjet pravne službe. Naravno da je važno njihovo mišljenje, ali to je savjetodavne naravi. Ono što nama ovdje treba je jedna rasprava na političkoj razini, i moramo imati jedan konstruktivan pristup, potrebno nam je stajalište vijeća, pa onda kroz e, trijalog e, možemo završiti s našim radom na ovim izmjenama i dopunama. Tu se u stvari samo radi o tome kako treba primijeniti ovu direktivu o plinu jer nas je to spriječavalo da napredujemo u ovim važnim temama koje se tiču sigurnosti. E, nadamo se da ćemo uskoro dakle, imati ovaj dokument Revision van i da ćemo onda moći razgovarati o toj temi. Što se tiče vrlo konkretnih pitanja koje su postavili e, španjanski, talijanski zastupnici i neke druge kolege, mislim da im tu možemo dobro odgovoriti. Pokušavamo izaći u susret koliko god možemo. Kad govorimo o bilateralnim kontaktima s pojedinim zemljama, imamo dobro rješenje za sve postojeće cjevovode. Možemo i prevladati te situacije. Dakle, mi se pitanje s kim razgovarati u Libiji. Dakle, mi nudimo i te konsultacije bilo kojem zastupniku u parlamentu, dakle ako želite bilo koje dodatne informacije, mi ne želimo povećati administrativno opterećenje, previše zakomplicirati stvari, ali svi bi imali određenu korist kad bi imali jedinstvenu provedbu tog zakona u pogledu e, plina. Dakle, kad bi se to odnosilo na cijelokupno područje. Gospodin Nika, hvala vam lijepa na vašim komentarima i tome kako mi napredujemo u pogledu pitanja sigurnosti. Jučer sam bio i na sastanku NATO-a i tamo smo zaključili dakle, da smo u boljoj situaciji nego što smo bili prije tri godine i to zbog diverzifikacije, zbog ulaganja u infrastrukturu, eh, ulaganja u takozvani reverse flows. I stalno se bavimo tim pitanjem. I osnažili smo taj politički značaj kada govorimo o tom hardveru i softveru i kako možemo osigurati to da se više nikada ne pojavi. E, ta situacija koju smo imali. A to su sve projekti zajedničkog, e, zajedničkog značaja. Moramo imati taj slobodni tijek e, tržište je bilo uistinu jako fragmentirano, ali sada prelazimo na strujne interkonektore i mislim da ćemo i u budućnosti pogled naše financijske perspektive e, koristiti e, tu ideju, dakle te liste zajedničkih projekata. Kad govorimo o Crnom moru i u toj perspektivi, tu imamo određene eksploratorne projekte od strane Rumunjske i Bugarske. Mislim da je važno da cijeli taj južni, istočni dio, ja tu uključujem i Moldaviju i Zapadni Balkan, da tu postoji dobra e, suradnja pod Sesekom. Tu smo započeli još sa tom suradnjom prije tri godine. E, i neki novi nalazi u pogledu Crnog mora. Moramo vidjeti kakva je tu situacija u pogledu infrastrukture. Imamo tu poveznicu između Bugarske i Rumunjske, međutim moramo osigurati da imamo odgovarajući pritisak i s jedne i s druge strane kako bi se to moglo dobro koristiti. Mi ćemo pomoći Bugarskoj da se poboljša kvaliteta internog e, sustava plinovoda, jer ta će oni moći postati ne samo dakle, moći moći sami postati trgovcem, dakle ne samo da se e, prelazi preko njihovog teritorija, već oni moći pružati usluge svojim susjedima i i to će i Bugarskoj dati određene e, mogućnosti, ali i Rumunjskoj i Slovačkoj, dakle da imamo tu jednu bolju e, poveznicu koja nam sada uistinu nedostaje. Dakle, ako nastavimo u ovom pravcu, ono što će se dogoditi je da će svaka zemlja iz te regije gdje smo imali jednog dominantnog opskrbljivača će imati barem različita tri izvora i to će promijeniti njihovu pregovaračku poziciju kad pregovaraju o cijenama, ali će općenito poboljšati cijeli e, taj e, sektor, u, ne samo u toj regiji, nego i u Europskoj uniji. I sad bih želio još jedan puta naglasiti neke e, stvari koje smo čuli i u raznim intervencijama s vaše strane. Nažalost, čitav niz godina sve do 2015. su istočne europske zemlje plaćali plin skuplje nego e, zapadna Europa, iako su u stvari bliže izvoru plina. I tu se radilo čak i u razlici od 14 do 25%. Zato nam treba više interkonektora i moramo se više fokusirati na to da budemo fair u Europi prema svim našim članicama i da svima i koristi od zajedničkog tržišta i od naše energetske politike gospodin Tošenovski. Ako mi dozvolite, odgovorit ću na slovačkom. Ja tako obično razgovaram s našim češkim prijateljima. Što se tiče zaključak, odnosno stvari lekcija koje smo mi naučili s obzirom na proteklu krizu koju smo imali u 2009. Činjenica je da je Slovačka bila spašena zahvaljujući tom upravo tehničkom rješenju i toj logistici povrata. Dakle, i to iskustvo je onda iskorišteno i kod Ukrajine. Jer imamo tu mogućnost povrata, dakle tu imamo i Poljsku i Mađarsku, a Ukrajina nije bila prisiljena da direktno kupuje plin od Gazproma. Mogla je kupiti plin po boljim cijenama kroz nas. Pa je to dokazalo činjenicu da taj potencijal povrata je važan i da on mora biti prisutan u našim interkonektorima. Ali mislim da je to bitno i za budućnost. Dakle, kroz te infrastrukturne projekte bi trebali imati i te činjenice na umu, jer to su strateška pitanja za budućnost. Iako uzmemo e, plin kao fosilno gorivo, slažem se sa prijateljima iz stranke zelenih i da e, plin nije toliko intenzivan u smislu ugljika. Dakle, intenzitet je tu 50% niži. I tu postoji sve veći interes e, što se tiče plina. Neke zemlje čak i razmišljaju o tome da uopće više ne koriste ugljen a trebamo uzeti u obzir i pitanje okoliša i sadržaja ugljika. Dakle, s te strane, a što se tiče i aspekta toga kako plin funkcionira, kao dodatak e, drugim izvorima obnovljive energije, to je dobra šansa. I dobro je opisana ta situacija u Ukrajini. E, niste bili pravi kad ste rekli da je 15 minuta pred obskrbu e, e, opskrbu u stvari su odlučili da neće isporučiti plin, odnosno 15 minuta prije isporuke, se o 30 minuta. Gazpromu je nedostajao takozvani adendum postojećem sporazumu. Naravno, Ukrajina opet e, tvrdi da to nije tako. Oni kažu da su oni raspravljali, da su te dvije tvrtke se bile dogovorile i onda su pravni timovi se dogovorili, i zaključili kako će se organizirati ta isporuka, kako će se unaprijed e, platiti i onda isporučiti. Dakle, postoje dvije verzije u pogledu te situacije. Dakle, mi smo provjerili naše arhive, to se još nikada nije dogodilo da plaćen plin nije isporučen i to još u tako e, kratkom razdoblju, dakle točno pred isporuku. I nisu tu samo Ukrajinci obavili sjajan posao u pogledu stabiliziranja e, plinovoda, već što se tiče i skladištenja e, plina, morate biti jako kreativni da dakle, dobijete dovoljno razinu plina i odraditi to sve dobro što se tiče pritiska. Ali operateri na e, europskim granicama su morali puno toga učiniti i obaviti da nekako se riješiti tog pritiska koji je nastao cijevima i 40 sati je to bilo vrlo kritično i blizu smo bili situacije da imamo jedan vrlo kritičan scenarij. Istovremeno to nije po prvi put. Imali smo to već i prije, ovaj put je bilo nešto ozbiljnije, ali je bilo na kraju zime, bile su jako niske razine skladištenog plina, Dakle, rekao bih da je to bila kulminacija tog faktora. Zašto? Ova kratkoročnost e, je bila upravo kritična ali NSOG i suradnja sa europskim partnerima, kroz sve to su Ukrajinci uveli dobre mjere, smanjili su potrošnju, e, smanjili temperaturu u kućanstvima, zatvorili škole, razgovarali s industrijom da oni manje e, troše i onda se situacija u plinovodima stabilizirala. 2019 što se tiče ovog e, tranzita plina nakon 2020. E, godine e, trebaju nam dugoročna rješenja, znači to kozvano bukiranje, to se mora napraviti za volumene koji su komercijalno održivi. Ono što je važno da se isto tako uključe E, ulagatelji, znači da imamo znači to za tu tranzitnu rutu moramo imati e, dugoročnu e, strategiju, dugoročni booking i dobro je tu imati sad trilateralnu razinu kako bi se europski interesi uzeli u obzir. Što se tiče kolege Iluage, zastupnika Iluage da želimo biti neovisni o plinu i zbog toga imamo taj prijedlog o, u našem energetskom miksu o većem udjelu obnovljivih energija. E, isto tako na inicijalni prijedlog koji je došao od Europskog vijeća je povećan. U okviru e, financijskog okvira također podržavamo isto tako i e, mainstreaming tih pitanja u europski proračun za sljedećih sedam godina. I na kraju, gospođa Tet, što se tiče afričkog plina, mi uvozimo iz Alžira, iz Libije skoro 11%. To je veliki izvor diversifikacije neke e, države, afričke države kao Mozambik bi željele izvoziti ukapljeni plin u e, Afriku e, u Europsku uniju. Možemo reći da što se tiče ovih terminala LNG-a moramo imati povećanje kapaciteta i to u svjetlu ovih želja nekih afričkih zemalja. Gospodin e, Kohriček je zatražio, e, postavio pitanje vezano uz Cipar. Da, što se tiče Cipra, imamo znači ist, i istmet, Imamo znači te nekakve optimistične prognoze da bi to mogao biti sljedeća e, Norveška. Imamo znači isto tako tu podršku i od Egipta i Izraela koji proizvode velike volumene, dosta velike volumene plina, a sa Egiptom gledamo na koji način bi se ukapljeni plin mogao prevoziti u Europsku uniju. Mi smo također financirali ovu studiju o provedljivosti da vidimo koliko bi taj dalekovod, e, zapravo plinovod koštao i koliko je to izvedivo. Sljedeća faza se osniva jasno na znači e, dostavljanju tog plina u Europu i to u okviru e, u obliku ukapljenog plina, a što se tiče Irana, oni čak i uvoze neki plin u Turkmenistanu i koriste to da bi upumpali plin u bušotine kako bi se onda e, mogla nafta vaditi iz tih bušotina. Mislim da će još proći puno vremena prije nego što Iran e, bude mogao izvoziti ne samo naftu nego i plin. Uh, I zadnjo pitanje gospodina Butlikova vezano uz dijeljenje zapada i istoka. Nadam se da ćemo tu pokazati jedinstvenost Europe ne samo što se tiče Nord Stream 2, nego i također tih e, projekata plinovoda. Da, e, ponekad e, imamo to iskušenje država članica da pokušaju spregovarati neke bolje uvjete i bolje ugovore. To naravno je e, nešto što se može pripisati i e, fragmentiranosti tržišta i tako dalje. Nadam se da u tom smislu e, solidarnost što se tiče energetske sigurnosti je izuzetno važna. I Da. evo, gospodine predsjedniče, znam da više nemam vremena, da mi je isteklo vrijeme. Evo, zahvaljujem na ovoj zbilja e, e, dinamičnoj i izvrsnoj raspravi. Ja bih želio reći, uvijek je bolje da se nikoga ovdje u e, ovoj dvorani i u domu ne napada. Zašto je to toliko važno? Vrlo jasno i otvoreno. Jer nas izabiru europski građani i to znači da smo svi e, odgovorni. Mi ne smijemo tu sad imati e, personalne napade zbog odluka nekih e, nacionalnih vlada. Mi nismo odgovorni za odluke tih nacionalnih vlada. Ja molim, ako želite nekog napadati, napadajte vlade a mi smo parlamentarci, mi smo neutralni, ali isto tako je prirodno da ponekad napadamo vlade. Isto tako je potrebno da ponekad napadamo i komisiju, gospodine predsjedniče, podpredsjedniče, vi to znate. Hvala vam na ovoj političkoj i izvrsnoj raspravi danas. Hvala